I think we can start. Ich begrüße sehr herzlich. Srdečno pozdravljam Peta Koksa koji je članovima parlamenta vrlo dobro poznat jer je bio i predsjednik parlamenta dugo vremena ovdje se e, u parlamentu, a sada je koordinator za skandinavsko-mediteranski koridor već ste dobili sami plan rada. Drago nam je što je Pet Fox ovdje s nama. Izvolite, imate riječ, 10 minuta za vaše izlaganje. So, Mr. Chairman and members, good afternoon. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici, hvala vam na prilici da vam se obratim u vezi sa skandinavskom mediteranskim koridorom. Želim vam govoriti o radnim planovima za koridor, reći o tome kako napreduju radovi, to samo nešto kratko, zato što vam je kolega Grof objavio prije nekoliko tjedana. Ja ću vam reći nešto više o financiranju ovih planova, to je nedavno su objavljeni ti podaci. Da ću reći nešto više o sljedećim koracima vezano s taj projekt. Godina je početna godina za ove koridore i u ožujku 2014 Imenovani su svi koordinatori, započeli smo početkom ove godine sa radom, dobili smo službeno pismo imenovanja u ožujku i od tada smo započeli suradnju sa zemljama članicama putem foruma, potom zemlje članice se, su, tu, su uključene dakle pored regija, drugih dionika, vanjski konzultanti kako bismo razvili planove koridora i razvili sveobuhvatna mjerila o tome što predstavlja svaki od koridora. Održali smo velik niz sastanaka i misije, o tome ću vam govoriti nešto kasnije puno razgovora sa izabranim predstavnicima ovdje u parlamentu, u odboru, drugim zastupnicima iz zemalja članica, članovima ministarstava, vlada i regionalnih tijela. Skandinavsko-mediteranski koridor je ovdje ukratko opisan na ovom slajdu. On obuhvaća sedam zemalja članica, Dakle, Finsku, Švedsku, Dansku, Njemačku, Austriju, Italiju, te putem Sicilije sve do Malte. Tu imamo i vezu sa južnim Oslom, koji je povezan sa Goteborgom, te je na taj način i Norveška uključena u naše planove diljem koridora, znači imamo 7 zemalja članica i Norvešku, te 18 urbanih čvorišta, dakle tu moraju biti ispunjene neki kriteriji, tu o njima je parlament glasovao 2013, 19 aerodromskih čvorišta, 28 lučkih čvorišta, 44 terminala koji povezuju željeznicu i cestovni promet, to obuhvaća 16% europskog teritorija, taj koridor obuhvaća i 27% BDP-a, dakle prolazi relativno bogatim pojasom Europske unije. Koridori radovi tijekom prve godine otvoreni su ka stvaranju mjerila s obzirom na stajalište Europskog parlamenta obuhvatili smo sve vrste prijevoza, dakle željeznicu, cestovni promet i tako dalje i usporedili svaki od ovih e, prijevoznih sektora sa e, stajalištima koji su zadani propisima Europskog parlamenta. Jedan od kriterija za željeznicu elektrifikacija, drugo sustavi energenata koji se koriste, potom je tu opterećenje osovina, potom dužine vlakova, imamo ciljenu dužinu od 740 metara, a peti kriterij je vezan u sustav ERTMS-a, odnosno pametni sustav željeznica. Tu smo ocijenili 9000 km željezničkih pruga za, oni, za one koji poteškoća sa spavanjem. Sve to možete pronaći na internetu, dakle željeznice, luke, ceste, sve to online i tu smo se dosta dugo time bavili. Kada pogledamo uslađeno sa TNT standardima, onda vidimo čitav niz e, izazova. Kada govorimo o cestovnom prometu imamo problema sa gustim prometom, naročito tijekom špica. Potom je, su tu mjere koje su potrebne u infrastrukturi kao što je parking, alternativna mjesta za napajanje i za alternativne vrste goriva. Kada je riječ o lukama, tu imamo povezano sa unutrašnjosti, dakle, tu su prije ključne važnosti upravo te veze. Kod, e, zračnih luka tu je presudni faktor povezano zračnih luka sa željeznicom Dakle, imamo šest manjih zračnih luka, ostale su ova čvorišta, potom terminali Railroad, um, veze su dobra i nameće se pitanje opskrbnog lanca i logistike. To je potrebno uložiti još nešto više koncentracije. Potom su tu ključna pitanja. Imamo dva, um, dvije, dva čvorišta koje nedostaju. Tu je bazni tunel Brenner koji povezuje sjever Italije sa Innsbruckom i koji će povezati sredozemlje sa sjevernom Evropom putem tog baznog tunela. Tu je i Fermen Belt Fixed Link koji se, koji se planira povezati Danska sa sjevernom e, Njemačkom, odnosno Hamburg, Kopenhagen, putem Oresunda, dakle sve do Malma i Stokholma. Dakle, tu će se stvoriti, odnosno bolje povezati nova makroregija u Europskoj uniji. Posebnu pažnju smo usmjerili pokretanju RTMS-a. Tome ću se vratiti. trenutno je ona fragmentirana i to je velik izazov, dakle povezati do 2030. To nam je krajnji rok. Imamo potom prilagodbe koje su potrebne kako bi se povezale ove luke. Potom pitanja vezana uz stanice za napajanje, za alternativna goriva, njihovu dostupnost, Tu moramo intenzivirati komercijalnu djelatnost, onda smo se obratili, potom smo obratili pažnju na uska grla, kako na željeznici, tako u cestovnom prometu. Pogledali smo gdje je potrebno investirati, do sad smo za ove koridori identificirali 394 projekta koje se trebaju dovršiti i razviti dakle do 2040. da bi se ispunili ciljevi. To znači za projekte na ovom koridoru 144 milijarde eura investicija, to pokriva samo 73% troškova. Te troškovi su dakle 144 milijarde, to je minimalni iznos, da sigurno ne konačna brojka. 73% investicije usmjereno ka željeznici, 21% cestovnom prometu, 3% lukama i oko 3% zračnim lukama, terminalima, railroad i urbanim čvorištima. Potrebna je prioritizacija investicija te e, kvalitetno planiranje i stvaranje financijskog e, okvira. Tu su neki prioriteti, to se zapravo vi odredili u svojoj uredbi, u svojim raspravama. Imamo prekogranične veze koje stvaraju dodatnu evropsku vrijednost. Njima smo se vodili tijekom rada zadnjih 12 mjeseci. I opet se vraćamo na bazni tunel Brenner i na Fairman Belt Fixed Link. Potrebno je koncentrirati se na pristupne ceste, kada se govori o izgradnji ovih e, tunela, one osiguravaju dobar pristup ovim infrastrukturama i to su ključni elementi naše rasprave u razgovorima sa zemljama članicama. Potom je tu takozvana last mile veza sa lukama, to izaziva e, zabrinutost i kod Briana Simpsona i mene i drugih kolega. Tu se mora investirati i u RTMF koji će doživjeti dugoročni razvoj. Osim toga moramo se koncentrirati i na imenovanje novih konzultanata tijekom idućih tjedana kako bi nam pomogli prilikom rješavanja urbanih čvorišta. Znamo da moramo mnogo toga učiniti, znamo da ni Rim nije izgračen u jedan dan i on treba ih uključiti u ovaj e, posao. Potom moramo se koncentrirati na popratne politike, na infrastrukturu, ali tu je i čitav niz pitanja vezano uz održivost, uz smanjenje buke, prekogranično financiranje i tako dalje. Svemu ovome se treba porazgovarati i razvijati paralelno sa infrastrukturama. Tu je potom i komunikacijska strategija koja je od izuzetne važnosti Vratit ću se na to koliko želite neke primjere, onome što radimo, dakle poduzimamo na ovom koridoru, to su primjeri dobe prakse. U našem radnom programu pozvali smo zemlje članice i one su se složile kako bismo osnovali svojevrsne laboratorije i ideja. Tu ćemo okupiti čitav niz e, radnih skupina iz Brisela i tako dalje, okupiti govornike Odredit ćemo timove, ideje, dobri ljudi rade dobre stvari, razgovarat će sa svojim e, kolegama i na taj način stvoriti ovaj neki dodatni zamah putem ovih laboratorija ideja. Ova ideja je dobro prihvaćena i u Švedskoj i tamošnji ministar prometa nam je e, ponudio jednog svog suradnika kako bi nam pomogao u ovom poslu i time smo jako zadovoljni te vas e, te želim pozvati i nacionalne stručnjake koji se žele uključiti u ovaj posao, ukoliko zemlje članice smatraju da e, to ima smisla, da pa nam se pridružujem. Nekoliko riječi o upravljanju i ciljevima. Mi smo održali četiri foruma, četiri sastanka, dakle čitav niz sastank, sastanaka radnih skupina, uključujući unutarnje vode i luke. Ja sam zajedno sa kolegom Van den Kampom i sa Leom Hubertom održao 21 posjet, dakle 21 misija održana od ožujka prošle godine. Dovršena studio koridorima, dovršili smo svoj posao do kraja prosinca prošle godine i sve zemlje članice su usvojile taj plan i dale su svoj konsensus i to je za nas veliko ohrabrenje, ali ne samo za nas, već za sve one koji se žele baviti sličnim stvarima u sličnim vremenskim rokovima i zato bih e, htio, uvažene zastupnici, naglasiti veliku pomoć koju ja i drugi koordinatori dobivam, dobivamo putem suradnje sa stručnjacima od komisije, uključujući dakle vaše kolege Van den Kampa i Hubera i hvala vam na izuzetno obavljenom poslu koji su oni uložili u ove pripremne aktivnosti naših misija. Što se tiče financiranja projekata, 29.6. je povjerenica Bulls na, na istaknula koji su bili, koji je bio ishod najvećeg investicijskog paketa povezanog uz prometni sektor. To je najveće, najveća takva investicija u TNT još tamo 94. drago mi je što je tu velik e, broj projekata uključen i koji ulaze u naš koridor. Tu je 14 projekata na našem koridoru koji su predloženi za financiranje komisije vrijednosti jedan, skoro 2 milijarde eura, to je gotovo 15% ukupno dodijeljenih sredstava. Upravo je Belt Fixed Link između Njemačke i Danske tu uključeni, Brenner, tunel Brenner su tu dobili najveći dio sredstava i to, tu se upravo ogleda ova situacija vezana uz uska grla, uz evropsku dodanu vrijednost i tako dalje. Tu je do dodatnih 46 milijuna eura koje ćemo uložiti u željeznice, u bolju povezanost, inteligentne prometne sustave i alternativna goriva te slično. Također ima velik broj projekata koji se financiraju e, iz horizontalnih programa, dakle RTMS, e, pomorske e, prometnice. Tu je, tu je iznos od 735 projekata koji su se prijavili za financiranje, ali samo 276 su dobila sredstva. To nam pokazuje izuzetno velik interes i potrebu koja postoji za razvoj prometne infrastrukture i da zaključim dakle što slijedi Nastavit ćemo raditi na ovom e, koridoru, dakle u devetom mjesecu i krajem godine nastavit ćemo konzultacije sa dionicima vezano uz naš plan, znamo zahvaljujući vama koje su naše smjernice i zahvaljujući projektu povezivanja Europe i za nas je poziv za iskaz interesa i sada se trebamo krenuti ostvarenju i provedbi. Imamo politički konsenzus među ključnim igračima i e, putem ovoga radujemo se suradnji vama i kako bismo ovo postigli, kako bi ovo bila konkretna manifestacija evropske želje da zajednički poboljšamo svoju budućnost putem bolje prometne infrastrukture. Hvala vam na pažnju i radujem se vašim pitanjima. Thank you very much. Hvala. A sada imate moguć priliku postaviti pitanja. Prvo, gospođa Verkunan, izvolite. Thank Hvala vam predsjedavajući. Hvala vam gospodine Cox. Zadovoljstvo nam je što ste danas ovdje u odboru TRAN. Ovaj koridor je doista jedan od najvažnijih koridora u Europi, zato što je jedan od najdužih, kao što znamo, povezuje sjeverni i južni dio Europe. Dolazim iz Finske i smatram da je ovaj koridor važan zato što omogućuje e, vezu naših e, zemalja i putem ruske strane i pristup ruskom tržištu. da imamo nešto težu situaciju sa, ruskom, sa Rusijom, ali dugoročno je dobro imati dobru povezanost e, i sa velikim azijskim tržištem i tome služi i skandinavsko-mediteranski koridor koji je time važan za europsku budućnost. Koridor je i dobar primjer multimodalnosti, on kombinira željeznicu, zračni promet, luke, morske prometnice i tako dalje. Imala sam priliku saslušati prezentaciju Pata Koksa još i u Rigi prije nekoliko tjedana, ali to je bilo prije nego što je CEF objavio u svoju listu projekata i sada me zanima kako vi gledate na ovaj popis. Znamo da je većina sredstava dodijeljena na projektima koji poboljšavaju TNT mrežu i to je dobra stvar. Sa skandinavske strane tu imamo važne luke i željezničke smjerove koji će dobiti ova sredstva, tu, je i, tu su i projekti LNG-a koji su također važni za pomorski sektor već ste spomenuli ova dva glavna uska grla i ova dva, dvije veze koje nedostaju, ova dva velika projekta za koje su također određena sredstva. Jeste li vi zadovoljni s tim sredstvima i mislite li da će na taj način da ćemo riješiti ova uska grla, dakle ovim sredstvima? Još jedno pitanje Rekli ste da, je, i da se moramo koncentrirati u budućnosti na urbana središta, na urbane čvorove i to mislim da je važno. Ja dolazim iz Finske, s periferije rekla bih. I znamo da koridori završavaju na jugu Finske. Sjever moje zemlje nije dio ovog koridora i zanima vidite li tu neke mogućnosti u budućnosti da ćemo nastaviti koridor ka sjeveru, zato što mislim u budućnosti sa ovim arktičkim mogućnostima koje su važne za Europu i arktičke veze, Hoćete li nastaviti taj koridor? Da kam. Hvala, Kam. Ili nisi se javio za riječ? Da, e, mislim da je, bi bilo pošteno da prvo daš već drugim e, grupama dobro, onda kolega Nilsson. Hvala, da. Evo ja dolazim iz e, sjeverne Švedske i prirodno je da mene ovaj koridor posebno zanima. E, mislim da je važno da se pridržavamo onih prioriteta koji su dogovoreni 10.7. Ne e, Norveška, odnosno Sjever Švedske, to oni nisu obuhvaćeni. Međutim, e, potrebno je ovdje, kao što je to kolegica iz Finske rekla, i imati na umu kako povezati sjever. Evo, pitanje iz Bukera Na koji način vi kao koordinator radite raditi, surađujete sa zemljama članicama, sa vladama u zemljama članicama, odnosno s onima e, koji su e, također snose odgovornosti za financiranje. Ipak i tu je potrebna e, suradnja kako bi se zajamčilo da također imamo sufinanciranje i iz švedske primjerice povezivanje preko Kopenhagna sa Švedskom. Potom još jedno pitanje. Ovi laboratoriji ideja o kojima ste govorili. E sad ako i se planiraju velika ulaganja u infrastrukturu, onda je to uključen velik broj ljudi, to je puno znanja koje je tu obuhvaćeno ulazi u sve to. E sad što vi mislite? Mislite li da te, se te inicijative mogu dalje razvijati? Primjerice da i gradovi koji su povijesnim koridorima se bolje umreže. Možda to nije vaš zadatak kao koordinatora, no možda bi se i gradove moglo animirati da surađuju kako bi se pojačala inovacija i rast. Hvala, Kisina Majesna. zapravo kolega možda se treba prodobiti riječ, ali nema veze, evo počet ću ja. Ispričavam se, na početku nisam bila tu, pa ću se stoga kasnije javiti za riječ, no evo, Nekoliko konkretnih je pitanja vezano za vaš koridor, gospodine Cox. Dakle, s jedne strane, Femen Belt, dakle, je jedan od važnih elemenata i svi znamo da je to jedna stvar. Kada se taj tunel e, završi, onda će to biti e, vrlo važno. Međutim, onda pitanje koje po radu svim koordinatorima koridora, koje mogućnosti imate da izvršite utjecaj i na njemačku vladu? Jer zapravo već dugo je poznato da postoji tu ugovor e, sa e, odnosno sporazume sa njemačkom vladom i da se zna kada se taj tunel otvori da će doći do ovih zagušenja i da tu treba nešto ponovno napraviti. Međutim, iz europske perspektive to će biti vrlo važan e, tunel e, koji će utjecati i na trajektni promet. Isto tako kao Y trasa, naravno bolje pa prijevoz tereta e, željeznicom, primjer Hanover, to ime smo godinama trošili novac na planiranje, a sada ovdje imamo alternativu. Općenito možda je to ovako slično kao što je kolega Švec, nisam pitao, kako to vidite zapravo da europskim vladama zapravo pokažete koja je dodatna vrijednost takvih projekata, koju podršku očekujete s naše strane. I još jedno pitanje. Naime, kada je riječ o europskim projektima, mislim da je vrlo važna se upravo suradnja. Kako, kako surađujete sa Verom Simpsonom, surađujete li zajedno? Isto sam to pitanje postavio i njemu. Dakle, ko znači koridora riječ o lukama, on se bavi e, lukama. I drugo pitanje koje ide u istom smjeru, koliko ste vi kao koordinator uključeni u Baltičku strategiju ili Jadransko-Jonsku strategiju? slične strategije, a ako ste koordinator, onda bi malo smisla da ste također uključeni i u takve razgovore. Hvala, hvala, sada fin van Hvala gospodine predsjedavatelju. Gospodin Cox je već pomoćno nešto vezano za komunikaciju. E, ja sam e, s drugima razgovarao, također razgovarao o tomu. E, europski građani puno znaju o greksiku, ali gotovo ništa o TNT-u Dakle, mm, znam da razgovarate sa gradonačelnicom slično, međutim, kako stvari stoje općenito kada je riječ o komunikaciji i komunikaciji sa europskim građanima. Potom, um, licence, Riječ je o velikim projektima, vrlo je važno imati na umu i aspekte održivosti, e, potom i lokalna e, samoupravna tijela te također moraju da e, biti se složiti s time, kako će to funkcionirati. Treće pitanje je više tehničko pitanje na koje ne znam odgovor. A to je, naime, koridor će se različito koristiti. U Finskoj promet nije tako gust kao primjerice između Hamburga i Hanovera. E, e, hoće li, se i tu uzimati u obzir? mislim, ipak nije slučaj da je u cijelom, duž cijelog koridora promete podjednako intenzivan. Posljednja točka, pitanje financiranja. Puno se govorilo o CF-u, No, odnosno, zapravo načelo korisnik plaća, to je ono što se ovdje može koristiti. Bilo da je riječ o tunelu Brenner ili ovoj poveznici između Njemačke i e, Svjetske. Hvala. Sada post iz Ekona Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, napredak u skanarskom koridoru su istinu hvale vrijedni. E, pitanje upućeno gospodinu Kovzu kao koordinatoru. O mm, ovom sam govorio sa nadležnim tijelima u Mati i oni mm, e, su tu govorili o fleksibilnosti koja se postala do sada. Zapravo potrebno su nam i jas te dakle, te koji su i postignute. Međutim, kada govorimo o radnom planu za ovaj koridor koji i druge, onda i zapravo ovdje je riječ o koridoru koji povezuje različite regije Europe sa različitim gospodarskim rastom i velikim razvojem u gospodarskom napretku. Spajanje dio regija Europe postoje veliki prioritet za nas. Plan, e, ovaj plan pokazuje e, dobre primjere prakse e, na koji način se može postići konvergencija među regijama. Gospodine Cox, vi ili drugi koordinatori jeste li na bilo koji način upoznati sa prijedlogom Fonda za Europski, Fonda za strateški u ulaganja pod točkom konvergencija. Potom u provedbi plada jeste li se sada susretali sa problemima u okviru koordinacije projekata s obzirom da razlike u gospodarskom napretku, odnosno rastu između sjevera i juga. Hvala, gospodin Telička, izvolite. Hvala i dobar dan e, svima. Dakle, ovo što ste danas rekli i što su vaše kolege rekli zapravo je samo još jednom potvrda da novi koncept je zapravo jedan velik uspjeh i da je to zapravo e, veliki napredak u integriranju napora i korištenju ograničenih financijskih sredstava. Hvala vam na vašem jasnom, razumljivom izvješću. E, mnogo pitanja je već postavljeno i ja bih imao neko koliko Drago mi je da ste rekli da nije dosta dobro organiziran, da povezani sa kolegama iz eh, drugih eh, foruma, tako je postavila tu i konkretno pitanje, a mene bi zanimalo što eh, na temi, što možete reći o sljedećemo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 Kakva su vaša iskustva sa premještenjem sredstava iz ECF-a? Zemlje članice se naime boje da projekte koji su trebali financirati iz ECF-a sada se promatraju kroz naočale EFSI-a i u vašem slučaju, slučaju koridora, to je zapravo usporedivo jer ECF se očito bavi projektima nešto drugačije priroda nego EFSI. Očekujete li tu nekakvu vrstu su povratna ulaganja? Kao drugo, kakva je vaša iskustva sa reformama, rekli ste da cijeli niz, očekujete li ih još više, možete li reći da je to korisan instrument koji vam stoji na raspolaganju ili da su možda očekivanja u tom pogledu bila puna veća. Dakle, imao bih i više pitanja, ali moje kolege su ih već postavili. Hvala, Dominik Rike. Hvala gospodine predsjedavajući, imam samo jedno pitanje. Postoji jedno mjesto duž koridora gdje se zapravo križa sa jednom drugom transevropskom mrežom iz sjeverne Njemačke. To je između ostaloga mjesto gdje savezna vlada i vlade Lendera analiziraju dodatne projekte za cestovni promet. Postoji li koordinacija rada, postoji li kontaktna skupina vezano uz sve projekte e, koji se odvijaju na tom strateški značajnom mjestu? Hvala. Evo, sad sam se ja javio još e, za riječ. Naravno, ovi koridori su vrlo važni i predstavljaju dodatnu vrijednost za Europu, no koje mogućnosti postoje da zemlje članice e, se prvo koncentriraju na prekogranične sekcije, ne na velike projekte. Primjerice, u Njemačkoj imamo dionicu Erfurt-Nienburg, e, to je projekt koji će biti realiziran sljedeće godine, ali od Minhena do baznog tunela Brenner nemamo nikakvih planova, niti građevinske dozvole. Tu imamo jednu milijardu za nacionalni projekt koji smo dobili iz europskih financijistova, a da se tome njemačka uopće nije pokrenula za preko sekcije. Mm, dakle, treba postići dogovor. Primjerice reći ili ćete dobiti novi za projekta ali samo ako im postoji i granična prekogranična poveznica. Onda ako pogledamo ovu divnu kartu Oslo-Veleborg i, e, i e, Valete, između Trebalega i Rostoga postoje naravno divan, e, divna poveznica, riječ je o dvije luke. Zašto to ovdje nije obuhvaćeno? Dakle, to ne mogu razmetiti. A e, ovo da je to sada zaboravljeno jeste pogotovo u kontekstu sagledavanja Y trase. Naime, taj dio Njemačka je već zamrla. Međutim, još više vi ste govorili o e, urbanim čvorištima. Hamburg, Bremen i Hanover su um, e, uska grla u Njemačkoj. I sad se celokupni promet preusmjerava preko Hamburga. E, zapravo, ja bih rekao, usko grlo će se ukloniti ako se smanji promet, a ne ako se poveća. Dakle, ovdje bismo imali mogućnost Releborg Rostok e, i slične veze koje su ovdje izuzete. E, Femelberg, tunel. Njemačka se time složila, pa jer je rekla ako će se sve e, platiti, ne možemo se usprotiviti. Međutim, istina je da nije riječ samo da e, e, nam treba novac za to, nego i to je zasebno područje. Filip je rekao i ja sam, ja sam za to, ali tu se ne smije graditi. Tu imamo i jednu pruženu željezničku dionicu, jedna ulica. Ja sam e, i u školi učio kao i vi, e, ka, jak, koliko je jaka ta slabija karika. Sad pitanje je što se krije iza toga i kada smo se savjetovali o CF-u, imali smo iskustvo da e, zapravo se protiv tome saniranju postojeće dionice za Ferman Belt prijelaze mm, tu je bila velika rasprava um, vezano uz uh, financiranje. E sada, što s time? Nije možda se tu sad uh, postoje sumnje oko uh, ovog projekta, jer i Danska možda očekivala više novca za ovaj projekt nego što je dobila. Trelleborg Rostok, to bi bilo najoptimalnije rješenje i onda nakon toga vidjeti što i kako dalje. E, još nešto vezano za ove prekogranične povezanice. Prije nekih 15 godina u Španjolskoj je kroz Pirineje izgrađena autocesta. Divna autocesta sa četiri trake koja završava na e, Francu, granici Francuskom. I na kraju sa Francuskom počinje seoska cesta. Francuska je rekla da ne žele dalje graditi. Komisija je rekla nikada više takvo nešto. i nešto što je Europska unija sufinancirala nije imalo nikakvog smisla. E sada, ako se Ferman bet izgradi, a Ferman Sud ne, onda je, cijeli, onda je cijeli taj projekt zapravo besmislen. E, to je bacanje novca, ni Europska unija nema toliko novca da bi se mogla s njime rasipati. Hvala, riječ dajem vama. Hvala predsjedavatelju, hvala, hvala na svim vašim pitanjima, hvala i um, podršci koju su također iskazali. Što se tiče ovog prvog pitanja, jesam je zadovoljna sa sveukupnim iznosom dodeljenih sredstava. Kao što sam prethodno rekao, 735 projekata za 36 milijuna e, eura, tako je 671 se smatralo prihvatljivim, odabrano je 276 projekata. Drago mi je da je zapravo, to imamo i e, da je e, projekt e, baznog tunela Brenner jedan od odabranih tunela i da je dobio 1,2 milijarde eura. Davran je bio šesti na popisu od 276 odabranih je projekata. Biti šesti na tako dugom popisu, to je također vrlo važno što ovdje želimo unijeti ovu raspravu nakon što sam čuo komentare predsjedatelja. Što se tiče Fermana Bejuta, dobio je 589 milijuna eura. Izgradnja Ferman Bejuta Fixed Linka će e, zapravo e, ići izvan e, perioda, odnosno ovog, razdoblja. Iznad 2019. godine, dakle, nemamo predviđene lokacije sredstava i nadam se da će se to nastaviti i da će Fairman Bet Fixed Link se razvijati svoje, svoje projekte, razvijanje fizičke infrastrukture e, i, u budućnosti da ćemo u sljedećem fazi CEFA također sudjelovati i e, da kada se nešto treba razmotriti i kada će se govoriti o sljedećem financijskom okviru. Mislim da je to vrlo dobar početak. Ovo zapravo nije kraj cijelog putovanja. Što se tiče Fremantbet Fixed Linka, ono po čemu se on razlikuje od Brennera jeste da on treba tek započeti. Brenner, za Brenner će se potpisati zapravo e, zapravo ugovor, to e, može biti sljedeće dva do tri tjedna. Dakle, ovdje je riječ o vrlo različitim e, trenucima, odnosno fazama projekta, stoga nemojte biti nebo, nemojte biti nezadovoljni, nego budite s bili zapravo šest na popisu 276. Potom postavljeno je pitanje koje se odnosilo na poveznicu sa Rusijom i sa Azijom. U razgovorima u Finskoj, da morate razumjeti da je to bilo vrlo važan, važan eh, element koji su naglasile vlasti u Finskoj. E sad ako izuznemo iz konteksta onu širu politiku, eh, zagledamo samo infrastrukturu eh, tu je Finska je vrlo zalaže za um, uspostavljanje tih poveznica jer one i postoje na granici sa Rusijom, ali i to razvijanje prema jugu je vrlo važno. Dopustite da kombiniram pitanje o sjevernoj Finskoj i sjevernoj Švedskoj. Općenito govoreći, um, hoće li se koridor, e, dakle, o tome gdje su granice koridora, mi smo vrlo svjesni e, tih graničnih područja, Dakle, ako govorimo o sveobuhvatnoj mreži, mi e, tu izuzimanje, ne to kao mi u svijetu toga da, kada mi ne razumijemo vaše potrebe, nego je riječ ovdje zapravo o studijama koje govore o potrebi povezanosti atičkih područja sa južnim dijelovima. Mi to nismo isključili, iako u ovom trenutku oni fizički nisu uključeni u ovaj plan. E, Detalje će biti finalizirani narednih e, tjedana. Ja ću posjetiti sjevernu, e, sjevernu Finsku, razgovarati sa njima i već ima plan što zapravo za razgovor o onoj koji su njihova potreba. Kretanje Eh, kretanje putnika je roman, ali kada je riječ o kretanju eh, robe, onda imamo veliki promet, to treba imati rogu. Kada je riječ o laboratoriju ideja, eh, da, zapravo je riječ o 9000 km željeznice, 6000 km cest, zapravo tu je riječ o velikim distancama i to bi bila samo iluzija da bilo tko, koordinator netko druge može se baviti svime time. Pitanje jeste kako postići učinkovitu centralizaciju gdje svi dionici preuzimaju svoju ulogu koja može biti važna. Dakle, ja e, sam pristupio s gospodarskom odboru e, u svrhu uspostavljanja e, socijalnog dijaloga. Mi možda nismo najbolje mjesto za uspostavljanje takvog dijaloga. Bio sam u Malmo gdje imamo veliki broj sudionika iz šire regija i to je, na primjer, bio velik uspjeh. Da, mi želimo poticati druge da se također uključuje da podijelimo odgovornost. Što se tiče Felmenberta i e, pitanje dakle kakvu utjecaj mi tu možemo imati i tako dalje. Da, to pitanje je možda postavljeno ovako dosta općenito pa ću uzeti upravo Femen kao primjer za odluku. Dakle, da budem potpuno jasan, imajući fixed link, ali ne poveznicu, zapravo nije, jesu optimalno, nije optimalno. E, ja sam znao reći to je kao da imate pub, a da njemu e, ne točite pivo. Dakle, to, to je nešto što baš nije tako teško razumjeti. Dakle, mi smo mi neprestano radimo i zagovaramo upravo to i to na svakoj razini, svaki put kada se sastanem sa ministrom Dogonom, sa, e, imam sastanak u ministarstvu u Berlinu, svaki put kada se sastanem sa e, njemačkom željeznicom i slično, to je tema našeg razgovora svaki put kad razgovaramo sa Stringom, koji koordinira sve regije duže operatora gdje su uključeni također regionalni dionici, e, socijalni partneri. Mi zagovaramo to. U listopadu također planiramo putovanje u schleswig holštajne te također da razgovaramo sa svim ključnim političkim akterima. Da dakle, to još jednom naglasimo. Ferman Belt ES, dakle kompanija u Danskoj koja je to, zapravo odrađuje veliki dio posla. E, to postaje, te pripremne poslove su uistinu intenzivski više vremena nego što je bilo predviđeno. Međutim, i na njemačkoj strani to treba odraditi Mm, odradite posao. To je Ferman Beta ES zapravo također kroz cijeli niz e, studija, analiza, puno toga napravili. Mi smo također sufinancirali i e, studija. E, nemojte sada za ovo zapravo ovo zamijeni brkati studije i završene infrastrukture. I posljednje nešto, posljednje nešto želim reći o Njemačkoj. Bilo je da je riječ o Brenneru ili Femernu ili rad u drugim e, koridorima koji idu kroz Njemačku. U ovom trenutku mi zapravo čekamo što će e, biti rezultati e, te rasprave unutar Njemačke vezano od promet. Oni koji ste iz Njemačke znate da se u Njemačkoj vodila vrlo aktivna rasprava PD i e, sindikat industrije i tako dalje koji su e, tvrde da postoji niska stopa ulaganja u infrastrukturu i održavanje infrastrukture. Dakle, to je ono što ovako prenosim, dakle to nije moja analiza, to su analize drugih i to je ono čemu se vodi e, vrlo aktivna rasprava. Treba je nam vaša podrška? Da, svakako zagovarajte naše teme. Inzistirajte da nema smisla podržati naš plan, ali onda ga ne provesti. Mislim da je vrlo važno da se mobiliziraju vaši glasovi koja pa suradnja sa Brianom Simpsonom. Odgovor na to pitanje da, da, svaki put kada posjetimo luku se kupine dosije šaljemo gospodinu Simpsonu, redovno se sastajemo. Proći ću kratko pitanje. Baltička strategija planira moramo se e, sastati sa vijećem Nordijskim vijećem za promet, za nadležnim ministrima. Što se tiče općenito komunikacije, komunikaciji, neovisno onome što sam već rekao o e, tunelu Brenner i sličnome, Sljedeći dakle, krug konzultacije je slično, dakle imat ćemo e, komunikaciju, dakle moći ćete čuti što su njihovi plan naprave, a kada govorimo općenito o komunikaciji mogu reći da im, imam nekako osjećaj da nažalost CF i EF su e, zapravo onako velika tajna za javnost u Europi. Sad sam iskreno moram reći da se i ja pitam e, i shvaćaju li ljudi u komisiji koji su, koliko, koji su drugulji ovi projekti i zapravo treba mobilizirati e, mi, dakle mobilizirati i građane kako bi promicali ove projekte i ove teme. Što se tiče IPS on e, trase, će se da je to plan B, ne znam što je zapravo plan B, e, zapravo još nisam čuo ništa za e, plan B, dobro istina, Bremer, Hanover, Hamburg, to je veliko usko grlo, na tome treba poraditi financiranje iz SC, da o tome smo govorili, nedavno je objavljena informacija o sufinanciranju i s bih htio proslijediti, podijeliti cijeli niz projekata, kao što je to već rekla, ono što jeste je potrebno jeste, e, jeste e, samo praćenje tezge, dakle samih rashoda, dakle riječ o velikim nizu projekata na području željeznice. Naša je namjera i Bodevik je tako, također ima popis e, projekata, o tome se može zapravo raspravljati. Pitanje je da hvala na danim komentarima Dakle, što je riječ o ovom isto sjeveru i jugu konvergencija, da, istina. Radio sam sa zemljama članicama koje imaju financijske mogućnosti da djeluju kada to žele, ali radio sam sa onima koji se ne žele povezati, koji nemaju kapaciteta i ne mogu ispuniti stroge kriterije ja bi, meni bi bilo drago da vidim da e, CF odobrava projekte, e, međutim ne bi sad ulazio ova osjetljiva politička pitanja, to, je osjetljivo, pa, to su osjetljive političke odluke. Gospodine predsjedatelju, da, ostatak pitanja samo, ne, dakle o sam govorio, o razvodima također, forume, da, mislim da tu postoji forum, dakle različit instrumenti, dakle i za koordinaciju koordinatora, sada pitanje ovaj ili onaj odbor, da svi imaju isti plan. E, nema, ništa se ne razlikuje u plenovima koji su poslani u Stockholm, u Berlin, Kopenhagen, u Rim ili u Valetu. Svi imaju isti plan i s obzirom da su svi rekli da, e, pretpostavljam da je postoji konsenzus. Dominikovo pitanje o um, dakle ovim intersekcijama i među projektima sve ono što mogu reći jeste da prošle e, godine koordinatori kao koleđe su se sastali nekih šest puta možda čak i više ali nastavit ćemo se redovno sastavljati e, pitanje E, ova Erfurt, e, Nenberg, München i tako dalje. Sve što mogu reći jeste da čekamo ovaj e, plan za promet za Njemačke. I svaki put kad se sastanemo sa za njemačkom željeznicom, a sve smo za na najvišoj razini sa predsjednikom kompanije, da oni i da kao, kao čekaju da dakle, o modelu i javnog privatno javnog financiranja i time se ponovno zapravo vraćamo na nacionalni plan e, prometa e, i zapravo svi čekamo taj novi plan da vidimo što stoji u njemu i iskoristiti mogućnosti koje on nose sa svom I na posljedku pitanja obostranih očekivanja, ako to mogu tako e, formulirati. S obzirom da svi imaju iste plane i svi su dali svoj pristanak i s obzirom da je svaja zemlja članica kroz stručnjake u odboru e, CEFA od 1994. godine e, je pristala na fondove predložene od komisije. Nitko nije rekao ne, nije niko sad odlučio za opt-out ili slično, onda to pokazuje da to kroz dobar model razvijen kroz razvijen sa e, koordinatorima mi sada po prvi put u TNT e, politici e, imamo podršku svih zemalja za 76 projekata koje se financiraju. To je vrlo važno jer to znači da, postoje, da, da svi podržavamo budući razvoj. Thank you Hvala lijepo, zahvaljujem vam na izlaganju i na odgovorima na pitanja i želimo vam mnogo sreće u daljnjem radu. Hvala lijepo. Hvala. Aus Minister e, Htio bih samo reći da je vaš kolega postao ministar. E, pozdravljam Karolinu Heinz koja će ga naslijediti. Ona je bila zamjenica u ovome odboru. Dobrodošli u naš odbor.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 srdačno pozdravljamo Kurta Bodevika, on je bio ministar prometa u Njemačkoj, a sada je predsjednik komisije Bodevik 2, koji je zadatak da novac koji je potreban za održavanje prometne infrastrukture e, se ide pronađe kako bi se prometna infrastruktura mogla održati, a kako bi se mogle izgraditi i nove dionice. Ovo je pravo područje njegovog interesa, drago mi je da je danas ovdje s nama. On je koordinator za Baltičko-Jadranski koridor. Njegov radni plan je već e, prosjećen svima vama. Gospodine Bodevik, imate riječ. Gospodine predsjedavatelju, hvala na ovom e, predstavljanju. Poštovane dame i gospode Europskog parlamenta, drago mi je da vas danas ovdje mogu pozdraviti kao Europski koordinator za Baltičko-Jadranske koridore i da vam mogu predstaviti naš e, plan rada, te da vam ujedno i pojasnim kolika je važnost ovog koridora za povezivanje različitih e, prometnih mreža u Europi. Vrlo mi je drago da evo nakon samo jedne godine prije jedne godine ste mi ukazali to povjerenje i dali ste E, povjerili ste me mandat e, koordinatora. Tada sam imao tek onako slutio što će biti moj zadatak, a moram reći da je sada zapravo konkretno znam što su moji zadatak. Dakle, predstavit ću vam danas naš e, radni plan, plan koji je pozitivno prihvaćen i podržan od svih zemalja članica. Kratko ću ga skicirati, ne, govorit ću i onome što je zapravo Pet se već spomenuo u svom izlaganju, a to je suradnja u Europi na temelju e, jednog e, procesa e, rada u koji svi imaju povjerenja. Kad vas podsjetim što je to Batičko-Jadranski koridor. Batičko-Jadranski koridor, kao što možete vidjeti na ovome, jeste poveznica između e, Batičkog mora i e, Jadranskog mora, obuhvaća šest zemalja članica Europske unije koridor, pri tome obuhvaća četiri Batička e, luke na sjeveru, te luke na Jadranskom moro, Venice, Ravena, Trst i Kopar. Poštovane dame i gospodo, više od 4200 tisuća željezničkih pruga te nekoliko tisuća cesta povezuju 13 urbanih čvorišta, 13 zražnih luka te 10 morskih i luka i nje plovidbe. Ono što je vrlo važno jeste da se ovdje suzrećemo sa velikom količinom prometa, teretnog prometa, stoga je vrlo važno i ovih je 30 terminala za povezi e, željezničko-cestovnih e, terminala. E, kao i na svim koridorima, da ovdje su veliki izazovi upravo na prekograničnim prijelazima. Kada govorimo o Batičko-Jadarskom koridoru, imamo ih devet željezničkih i sedam cestovnih dionica upravo na graničnim prijelazima kojim izazovima se susrećemo ovdje u ovom Baltičkoj Jadranskom koridoru. Kada je riječ o željezničkoj infrastrukturi, na temelju toga ću vam prikazati. Članak 12 uredbe o tnt postavlja određene uvjete koje mora ispuniti željeznička infrastruktura, takozvani TNT standarde ili norme o se, na koje ću se ovdje osvrnuti. Ovdje postoji cijeli niz problema s kojima se moramo suočiti e, u dogledno vrijeme, ali zajedno sa zemljama članicama i važnim dionicima. Željeznička mreža, izuzimajući dionicu Beče Bratislava, e, na kojoj e, prometuju putnički vlakovi u potpunosti elektrificirana. Međutim, ovo želim naglasiti, u zemljama članicama imamo tri različita napojna sustava koja naravno ograničavaju interoperabilnost unatoč u korištenju, e, dakle, znatno ograničavaju ograničavaju. Nadalje, koridor e, e, i dakle, kada je riječ o minimalnom opterećenju poslovini, e, to tek 10% željezničke infrastrukture ne ispunjava ovaj preduvjet, to su većinom dionice u Poljskoj i Sloveniji. Kada je riječ o brzini teretnih vlakova, tu i postoji još veće razlike. Ponajprije u Poljskoj i Sloveniji su identificirana uska grla koje zahtijevaju modernizaciju željezničke infrastrukture te kako bi se postigla minimalna brzina teretnih vlakova od 100 km na sat. Što se tiče dužine vlaka, tu je situacija još kritičnija. Na većini dionica koridora odbora što znači na 84% e, dionica je maksimalna dužina e, vlaka kraća od zahtjevanih 740 metara. Dakle, tu je onaj ključni izazov s kojim se moramo nositi. RTMS sustava uz iznimku Austrije, ime dionica između Benestala do glavnog kozora u Beču, tako e, se ne koristi, stoga ću sa karvinom surađivati jer on je zadužen za horizontalnu implementaciju efms a Jer ovdje moramo doći do jednog jedinstvenog sigurnosnog sustava i to će biti jedan veliki izazov u budućnosti. Na temelju ove folije vidite da je postoji cijeli niz uskih koji se treba E, uklonite, tome dolazi do e, sljedećeg kritičnog pitanja. Naime, većina već određenih problema javljaju se na šest od devet prekograničnih željezničkih prijelaza. Tu nam je potrebno značajno e, značajna modernizacija željezničke infrastrukture. Prekogranične dionice, dakle u Poljskoj, Ostrava, te također od Katovića Ostrave. Potom granica između Austrije e, i Slovačke, dakle Beč e, i Bratislava, to je druga točka, zatim Poljsko e, Slovačke, Katovića Žilina, te Grac i Maribor, te između Trsta i pevača u Sloveniji. Dakle, sve ovo zvuči kao jako problematično, ali osvrnut ću se kasnije i na velike napretke koje smo postigli. E sada dopustite da kratko prikažem i cestovnu mrežu Unatoč tome postoje dvije, dva prekogračene dionice koje se moramo posvetiti, a to je dionice između Katovića i Žilina te između Bruna i Deča. E, Poštovane dame i gospodo, i još je cijel niz drugih izazova. Naime, postoje dvije poveznice koje nedostaju a to se odnose i na tunele koje stoje novo u izgradnje, dakle željeznički tunel Koral i drugi je e, babatni tunel Zemerek između Mostu Šlaka i ta dva projekta su vrlo važna e, za e, pa, pojačanje konkurentnosti željezničkog sustava sve ukupno. I na posljedku cijeli niz drugih nacionalnih uskih e, grla ponajprije kada je riječ o željezničkoj infrastrukturi u Poljskoj i, Sloveniji. To je potrebna velika modernizacija. U Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj potrebna je modernizacija cestovnih mreža. Puno je toga što se mora napraviti, poštovane dame i gospoda. No, mislim da kako ima smisla dalje razvijati i poticati razvoj ovoga koridora. Pri tome sam vrlo optimističan kada gledam u budućnost jer jer e, ne samo e, da imam osjećaj, nego i po rezultati e, rada pokazuju da su zemlje članice vrlo angažirane za postizanje ciljeva zacrtanih u radnom planu. 350 50 ulaganja i projekata obuhvaćeno je, identificirano je kroz studiju i za, e, koji će biti od velike važnosti za razvoj ovog koridora do 2030. godine. Ako govorimo ovdje o novcu, da je riječ o ulaganju u iznosu od 60 milijardi eura. E, tu je vrlo važno, je prioritet se daje željezničkom, željezničkoj infrastrukturi, jer tu se nalaze najveći izazovi. 30% ulaganja je namijenjeno za cestovne mreže. Riječ je o tome da se prema te one rupe i prekogranični projekti 12% za luke, 6% za zrakoplovne luke, RT i urbana čvorišta. Dakle, stojimo pred velikim financijskim izazovima i unatoč tome što su se sredstva iz CEF-a utrostručila, a nadam se da će u sljedećem financijskom razdoblju doći do dodatnog utrostručenja i još uvijek je e, premalo novca, što znači da moramo postaviti prioritete na temelju okvira za planiranje i financiranje koji mora biti stabilan, moramo razviti jedan popis prema popis prioriteta. Kao europski koordinator stoga želim zemlje članice, ali i e, projektne lokacije podržati u njihovom razvoju. Moj e, plan rada je zapravo prvi korak u tom smjeru. Zajedno sa zemljama članicama definirali smo pet prioriteta. Prvi prioritet jesu ulaganja u prekogranične e, poveznice. Znači moramo nužno raditi na spajanju e, europske prometne infrastrukture. E, pri tome Mm, kao koordinator eh, sa zemljama članica moramo raspravljati o tim eh, dionicama, da stavljajući fokus prije svega na onu vremensku dimenziju te zemljama članicama, že je također dati podršku u planiranju eh, i suradnji u ovim prekograničnim projektima. Kao drugo, nadalje ću poticati ove e, razvoje dakle, alpskih e, e, tunela u Alpama i već smo se bavili tim pitanjima, no ovo također ti projekti moraju biti realizirani u određenom vremenskom okviru. I kada govorimo o realizaciji, dakle moramo postići strane dobiti u vremenu, ali i te projekte time ćemo dobiti naravno i u konkurentnosti mreže treće, a to je povezanost e, luka sa e, kopnenom e, prometnom mrežom. Dopustite da objavim komentar. Ja sam pratio e, gospođu Burg na, e, e, na sastanak i uistinu je naveo koliki je broj luka u Europi koje nemaju, nisu povezane na željezničku mrežu. Mislim da to je nešto na čemu i moramo poraditi. Kao četvrto, urbana čvorišta su ujedno i prva, ali i zadnja dionica e, svih, prometni, e, svih prometnica unutar koridoru. Mislimo da tu protačuješ da trebamo dodatno razvijati i posvetiti posebnu pažnju kada radimo e, na razvoju koridora. I peta točka, RTMS, o tome sam već govorio, mislim da tu moramo dati podršku kolegi koji je zadužen za ovo. Ja sam odlučio da harmonizacija i sigurnosnih sustava je nešto što svakako treba podržati. Na da dopustite sam još nekoliko kratkih komentara. Želim još jednom naglasiti da radni plan za ovaj koridor jeste obveza za sve nas. S jedne strane, on se temelji na jednoj detaljnoj analizi samog koridora, ali također i na um, studiji multimodalnog prometa. Dakle, naš cilj te treba biti da se suočimo, uhodimo u košac s izazovom povećanja prometa, te da u Europa ostane djelotvorna i na tom političkom području. Potom, već sam naglasio koliko je važno imati e, široku e, osnovu dakle, svih dionika i uključiti ih sve u naše radne procese. Prošle godine imali smo četiri e, koridorska foruma ovdje u Briselu koji su u okviru koji smo sa zemljama članicama, a potom s predstavnicima upravitelja infrastruktura e, te e, dakle, e, pozvali i e, uključili. Potom smo imali, dvije, imali smo tematske radne skupine, primjerice sa našim sjednama Luka, predstavnicima svih regija obuhvaćenih koridorom, te u zemljama članicama također su se razvile kooperacijske strukture. Dakle, ljudi su se umrežili, mislim da je to također pravi put i da smo na pravom e, putu. Govorio sam o kroz boda projektima e, i posjetio sam mnogi temlje članice, s ih razgovarao bilateralno e, sa nadležnim, nadležnim mislim mislim sam ukazao koje su to važe točke. Vodili smo bilateralne razgovore, a sada moramo ići korak dalje u ovim prekograničnim projektima. Potom dopustite da se kratko osvrnem i na temu financiranja infrastrukturnih e, projekata. Možda bismo o tome mogli zapravo se kasnije posvetiti više tome. Kolega iz Mate je već postavio pitanje u tom smjeru, na to se mogu također osvrnuti. U svom slučaju hvala na pažnji i radujem se raspravi. Hvala ti e, kod, a sada e, i pitanja. Masa Falini. Buongiorno, grazie. Dobar dan i hvala vam koordinatoru. Imam za vas dvije napomene. Prije svega tu je razumijevanje važnosti Baltičko-Jadranskog eh, koridora zato što je se ne može zanijekati perspektiva prema kojoj unutar gospodarskog razvoja kontinenta vidimo pomak e, prema istoku, to upravo otkrivamo i njega, njemu, njim upravo prolazi ovaj koridor koji počinje na sjeveru i završava se u mojoj zemlji, odnosno Italiji. Dakle, dva pitanja koja se odnose upravo na moju zemlju. Prva se tiče odnosa između strateškog razvoja nove alpske makroregije koja karakterizira svo to područje, dakle sjevera Italije i ne samo toga i koja se poklapa sa e, čvorištem, sjedimo čvorišta ovog koridora. Zanima me dakle koja vrsta koordinacije postoji u strateškom smislu između onoga tko koordinira ovim koridorom i onom koji se bavi strategijom razvoja alpske makroregije. I sad jedno specifično pitanje, ovo se tiče luka na sjeveru Jadrana, dakle raznih talijanskih i ne samo luka koje su dijelom ovog važnog koridora. Možda se sjećate ovog jednog projekta o kojem smo raspravljali i u Italiji, njegov kum je Paolo Costa, ovdje ga kolege iz strana jako dobro poznaju, to je offshore luka, projekt offshore luke ispred Venecije. Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu o kojem se mnogo razgovaralo u Italiji. Zanima me dakle što vi mislite o tome. Ovo bi moglo biti zanimljiv projekt ukoliko uzmemo u obzir proširenje Suezkog kanala. Imati ovako jedno važno čvorište, pristanište na sjeveru Jadrana koje bi mogao prihvaćati dakle robu sa istoka. Na taj način bismo izbjegli polovidbu oko našeg kontinenta. Mislim da bismo to uštedjeli dosta vremena. Evo to je zapravo moje pitanje. Danke sehr. Jetzt Borislav Liberatski. Hvala gospodin Liberacki. Hvala lijepa. Hvala što ste usporedili dva koridora. Dakle, Skandinavskog i Sredozemnog mora i Baltičkog i Jadranskog mora. Mislim da je to vrlo bitno budući da je riječ o velikoj udaljenosti budući da prelazi preko poljskog e, teritorija, međutim u Austriji se susreću. Gospodin je već spomenuo probleme sa prometom u području Hamburga. Može li se iz ovoga projekta više izdvojiti, imajući u vidu specifične probleme u Njemačkoj, ili bismo možda mogli predložiti nekakav drugi prometni pravac. Ovdje imamo zapravo dva dijela. Imamo vezu Gdansk-Katovice, koja postoji već neko vrijeme. I imamo jednu novu dionicu od rujna 2013. godine. E, Švinjuški Švećin Poznan i tu se sjece u Ostravi u njemačkom dijelu. Dakle, dakle susreću se zapravo na teritoriju Republike Austrije. Ova nova dionica je Čečina prema jugu je zapravo tema mog pitanja, a pitanje je upućeno koordinatoru. Dakle, što se tiče infrastrukture, niste pokazali pravac broj 3 koji bi mogao imati dosta važnu ulogu i e, dionicu sa e, juga Švedske pa duž skandinavskog poluotoka i isto tako jedna željeznička pruga koja je isključivo za teretni promet Ščećin želekura. koja bi se mogla onda povezati sa tom linijom šećin poznan koju ste ovdje uzeli u obzir. Imam još jedno pitanje. Niste uzeli u obzir niti e, tunel ispod rijeke Švina? To je tunel od 1600 metara, nije dugačak. Međutim, to bi nam moglo omogućiti da dopunimo promet sa njemačke strane, gdje onda imamo veze prema njemačkoj mreži. i to bez ceste ili unutarnje plovidbe. Spomenuli ste financijska sredstva. Zanima me kako biste smjestili ovaj projekt u Junkerov investicijski plan. Ja bih osobno bio za to da se u ovoj metodi financiranja uzme u obzir i metoda projektnih obveznica odnosno Project Bonds, tako to bi se odnosilo na prometnu infrastrukturu. Nakon što finaliziramo infrastrukturu u suradnji sa njemačkom mrežom i Skandinavijom skandinavskim zemljama prema jugu, moglo bi se pokazati da bi zapravo, da bismo brzo mogli ostvariti povrat ulaganja. Kao što ste i sami ispravno rekli, kastimo u realizaciji ulaganja, međutim isto tako ste ukazali na uska grla gdje postoje problemi i gdje bismo već sada mogli imati neke koristi od ovog projekta. Zanima me e, možete li spomenuti ove dijelove koje niste spomenuli, dakle e, teretna e, željeznička dionica i cestovna dionica, možda to možda je to posljedica činjenice da e, poljska vlada sudjeluje u projektu, a oni nisu toliko skloni da staju naglasak na ovu dionicu ili je razlog neki drugi. Hvala. Hvala, Klaudija Schmidt. Hvala kao prvo na ovoj prezentaciji i na odrađenom e, radu. Također pozdravljam svaku inicijativu e, čiji je cilj povezivanje kontinenta i stoga smatram da upravo ovaj, e, ova poveznica između sjevera i juga nije samo prometna poveznica, nego duž od toga koridora će se poticati također blagostanje, gospodarski rast, zapošljavanje. To je zapravo dobro zvuči, bilo bi još bolje ako bi se to moglo također um, potkovati i brojkama i ostale analize na koji način će se odraziti razvoj koridora na okolne regije i gradove, te osim dakle, Austrije, um, dakle, ova dva velika tun, projekt, tun, projekta s tunelima, dakle Semerig i Koalm, bez dva dva projekta ne može se povezati sjever sa jugom. Mm, kao što se možda je zna, u Austriji imamo probleme sa aktivistima za zaštitu okoliša koji koriste sve e, pravne mogućnosti da e, zapravo ospore provedbu ovih projekata E, tu dakle e, moram reći da s jedne strane e, je zapravo posjet povjerenice Bulce bio uistinu podigao veliku prašinu, no moram reći da iako možda sada neće biti realizirani mi projekti, oni će u budući biti projektirane, a vi kao koordinator bilo bi mi drago kada biste mogli komentirati i još jednom naglasiti i pojasniti koliko su važni ovi projekti i te također da će oni biti e, financirani za razliku od onoga što je rekao naš predsjedavitelj. E, da, da, mislim da je lijepo čuti sve različita mišljenja, e, dakle lijepo da ste rekli da ste iz Austrije, to nitko ne bi primijetio. A sada Olga Selanova, izvolite. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za informace, za prezentaci. Hvala. Hvala vam na pruženim informacijama, na izlaganju. Imam jedno pitanje vezano uz cestovni promet i projekte koji se tiču cestovnog prometa u ovom koridoru. Spomenuli ste uska grla. Također ste rekli da moramo posvetiti pozornost cestovnom prometu. Ja ću govoriti o situaciji u Češkoj. Jedna, jedna od uskih grla koje imamo u Češkoj je dionica D1 između Lipnika i Čehovice, što ste spomenuli. Usput rečeno, cijela autocesta D1 je zapravo jedno, veliko usko grlo u Češkoj. Mi, tu su radovi u tijeku, međutim to traje već dugo. Spomenuli ste još jednu dionicu između Benoa i Beča. Imam jedno pitanje o financiranju projekata. Nedavno smo imali razmjenu mišljenja sa povjerenicom Bulc vezano uz odabrane projekte. To je bio prvi krug e, poziva na iskaz interesa i instrument za povezivanje Europe. Mislite li da bi ona, ova dionica bila prihvatljiva za financiranje iz omotnice CEF Kohezijski fond? Hvala. Kazina Majsna. Hvala. ne Bodvig, hvala. E, moje ime je liberala. Već je kasno postavljena već toliko pitanja, stoga ću konkretno postaviti pitanje. Rekli ste da postoje luke, morske luke, luke na rijeka, riječne luke. Niste ništa rekli o, e, o, pa, unostavnim plovnim putevima. Bez njih ne bi bilo ni e, riječenih luka. E, kada go, dakle, kada prvo kada je riječ o plovnim putevima smanjeno se može postići puno više. Potom, koliko E, dakle, kada je riječ o čestom željezničkom paketu i tehničkoj dimenziji, koliko će to utjecati i na vaše područje rada, vjerojatno vrlo pun, rekli ste da imate ovdje tri e, e, sustava, napajanja u željezničkoj mreži, prepoznat ćete tamo i kako četvrti željeznički paket imati veliki utjecaj upravo na te aspekte vašeg rada. Hvala. Evo, ja sam se također javio za riječ. 52% za željezničku mrežu, to zvuči jako dobro, ali ako uzmem ova dva tunela, onda pola od toga novca, 30 posto odlazi upravo tunele. Dakle, ako gledamo novac po kilometru, željezničke pruge nije tako puno. Dakle, ako pogledam sada kartu od vaše do slave, sasvim odlično, onda se sve preko Beča zašto e, se iz Bratislave ne vodi ništa prema Ljubljane. Riječ je o, Panonskoj e, dolini, dakle, može se postaviti druga pruga, elektrificirati, to je projekt bi se mogao realizirati dvije do tri godine, a kad je riječ o tunelu, onda je tu riječ o projektu koji će trajati 10-20 godina. E, nemam je načelno ništa protiv tunela, ali da se tunelima da prioritet i e, time ne uzme u obzir druge mogućnosti, ja sam zapravo samo u komentu prethodno komentirao ono što je objavljeno i sad da će to, da će to sada, da je naravno bilo jasno, će to izazvati podignuti veliku prašinu u Austriji, no ja sam samo iznio činjenice, samo sam izrazio svoje čuđenje e, zašto se određene projekti e, se financiraju i dobivaju možda samo trećinu od onoga što se očekivalo, ali Koran i Zemring. to je nešto o čemu se vode već dugo rasprava, e, ne samo se strane e, dakle, e, e, organizacije zaštite okoliša zeleni. Dakle, Pitanje naravno je li riječ o cjelokupnom projektu ili samo postavljanju tražica, o tome nema još postavljena druga postavljena odluka, pa profesor Knofla dao također e, svoju procjenu rekle da je faktor učenka iznosi od 0,05 do 0,45 e, do u drugoj studiji sam pročitao, ako bi se zagradio e, se tu na sam Zenering i onda ga ponovno za Trpam, onda imam e, e, korelaciju e, učinka, dakle koristi iz troška od 1,8. Dakle, to pitanje se mora postaviti. E sada, naravno, pitanje novogradnja ili slično, Um, jedan stručnjak je rekao da u Njemačku godišnje dostaje gotovo 3,7 milijardi e, eura da bi se održala postojeća infrastruktura. E sada e, Njemačka savezna vlada i novi plan za promet, o tome može stajati što kod hoće, ali bivši e, ministar prometa to najbolje zna, to su samo želje, a to zapravo nema ništa, ne kaže ništa o tome hoće li projekti ono što stoji unutra biti ili moguće ih uopće financirate. Dakle, možemo reći dakle, ako uvođenje cestarina na e, željezanicu. možda bi to bilo rješenje. E dobro, e, sada hvala vam lijepo, a sada je riječ još jednom Kurtu Vodoveku da da odgovor na ova pitanja. Hvala, hvala na ovim ustavno raznolikim e, pitanjima, od vrlo detaljnih pitanja do strateških pitanja. Pokušat ću se osvrnuti na sva vaša pitanja. Podržavam ono što je rekao Gospodine Salini, ovaj koridor je zapravo znači pomjeranje jedne prometne ose i na, e, e, na istok razvoj nove prometne infrastrukture. Mislim to je vrlo važan aspekt za e, spajanje Europe. Potom mi ćemo koncentrirati promet i osnovna ideja ove mreže jest spa, spajanje e, Baltičkog e, regije sa Jadranskom regiju. Dakle, kasnije ću odgovoriti na pitanje e, o učinku ovoga koridora na makroekonomske strukture u zemlja članicama, um, ali i u cijelokupnoj Europskoj uniji. Um, molim vas da imate razumijevanja, jer kada je riječ o offshore lukama, o tome ne mogu sada puno reći Znam da je tu u nekakav projekt, projekt koji nije odgovor ispunjavao sve kriterije i kada je riječ o ovim raspisanim pozivima za projekte, onda s jedne strane imamo tehničku realizaciju, a s druge strane e, jest i pitanje koji projekti u kojoj fazi e, stvaraju najveću dodatnu vrijednost za Europsku uniju. Makro, Afrika, makro regija kao i druge makroregije su vrlo važne i e, to je prvo unutar ovog koridora e, dakle uključili smo u rad i TG Movie i TG Regio jer važno je naravno ih integrirati u ovaj rad na, e, prometnim strategijama u makroregijima. Nas sam time uspjet govoriti na pitanju. Dakle, naš je cilj da se ovdje objedine rad različiti tematski pristupi, a ja sam veliki zagovornik makroekonomskih strategija. i e, mislim da su dosadašnji projekti i pokazali koliko je to korisno sada kolega Liberacki koji je također nekoć bio ministar prometa i razumije se o materiju. Točno, dolazi do dakle skandinavsko-mediteranski, batičko-jadranski koridor, oni se presjecaju. Isto kao mislim da mi E, s ovim e, e, dionicom prema Čečinu smo zapravo uspjeli objediniti prometane smjerove. Dakle, pitanje je pitanje imam li nekoliko paralelnih dionica ili pokušao ili ju pokušavam zapravo spojiti, objediniti i onda ih na izlazu diferencirati. Mi smo e, se sasvim svjesno kada je riječ o Batičkom koridoru, odlučili e, dakle, i e, zavođenje rasprave o MFS-u. I ovdje naime, moramo razlikovati sljedeće. S jedne strane imamo dakle, cijelu ovu raspravu o učinkovitosti, a u lokalnje se vrši prema propisima za TNT. Dakle, prvo moramo imati strukturu, onda se razvijaju e, radni pa- planovi. Ja sam vrlo optimističan jer smo i u Poljskoj od interesa za luke, ali polazeći od svih gradova koji stvaraju dodatnu gospodarsku vrijednost, smo zapravo postigli gospodarski rat. Moram reći da mi vrlo usko surađujemo ne samo u forumima, nego i kroz bilateralne razgovore, te da pokušamo uspostaviti poveznicu sa razvojom koje se vode u zemljama članicama, barem na području koridora. I vrlo mi je drago što nacionalno planiranje infrastrukture se e, temeljilo i bazira na radnom planu koridora. Dopustite da od sam odgovor na dva pitanja koje se odnose na EFSI. S jedne strane pitanje na Liberackija i pitanje o projektnim obveznicama, ne bi li to moglo biti sastavni dio. Koji smo zapravo imali, dakle, treba provjeriti Svi projekte koje smo imamo u okviru Baltička koridora. Sad njih je na spolaganju 60, milijarde eura iz e, CEF-a. E, Samo s tim novcem možemo ih e, provesti. Nadalje, tu su projekti koji nisu odabrani, za njih moramo pronaći i druge E, izvore financiranje, stoga zahvaljujem na ono što ste mi ukazali. I potom je pitanje gospođe Šmitke. Projekti, dakle, i riječ je o prvom kolu, potom e, riječ je o projektu koji imaju više nego srednjoročno financiranje, kao treće postoji mogućnost e, da se i sredstvo koriste za takve projekte. Mislim da sa ovim izvješćem, ovim e, izvješćem o CFL smo stvorili zapravo neku vrstu modela provjere projekata na u pogledu njihovu njihove financijske realizacije. Mi smo tu održi čovjek koraka dalje od Jungerovog plana. Mislim da smo na pravom planu. Gospodin Šmit je također postavila pitanje koji su to ekonomski učinci koridora. Postoji studija instituta Fraunhof i upravo o makroekonomskim učincima, odnosno koji će učinci biti ako se ovaj koridor ne realizira. Ako se realizira, dolazi do realizacije 10 milijuna radnih mjesta duž e, koridora. Dakle, ovdje je riječ o tome da kroz infrastrukturu, kroz logistiku, projekte stvaranja dodatne vrijednosti mi generiramo 10 milijuna radnih mjesta i to trajnih radnih mjesta. A da da odgovorim na pitanje od gospođe Selanova, da ceste također imaju vrlo važnu e, ulogu, ali su omotnice za koheziju, odnosno zbog velikog paketa koji stavi na raspolaganje zemljama članicama, samo 10% je namjenjeno za e, cestovnu mrežu, dakle i tu moramo postaviti jasne prioritete, no to je e, usko povezano a onim velikim deficitima koje moramo ukloniti upravo u željezničkoj mreži. Gospođa Majsner, u vašeg prvog pitanja moram vas e, nažalost e, razočarati jer unutarnji plovni putevi u našem e, koridoru zapravo ne igraju važnu ulogu, ali igraju važnu ulogu u drugim koridorima koji se presjecaju naša stoka i važnost ovih RRT terminala i e, zašto želimo povezati s drugima. Što se tiče četvrtog željeznog paketa, drago mi je da e, imamo i nadam se da time imamo poboljšane šanse da e, potaknemo razvoj i u na području infrastrukture. Posljednja pitanja, još po gospodina Kramera, to da kratko odgovorim. Ako bi sada ovo preračunao, onda to znači da je 13% sredstava za željeznice se izdvaja za ova dva tunela, dakle 13%. I ovdje želim još jednom naglasiti, mi ovdje zapravo imamo uredbu o cef koja je zapravo obvezujuća za nas, mi ne možemo izvan to, između onoga što je tamo definirano, definiramo, ne možemo razvijati radne planove. I imamo poveznice između Graca i Klagenfurta, ta dionica je obvezujuća za nas, međutim ono što je vrlo važno jest da za koridora smo, za koridor smo dali izraditi studije koridora. također smo naglasili da želimo i analizu e, analizu on, e, onoga što će se dogoditi ako određene dionice funkcioniraju odnosno ne funkcioniraju. To znači ako promet željeznicom ne funkcionira zato što e, željeznica nije atraktivna, onda znamo da će da nam prijeti opasnost e, prometa ponovno na ceste. To e, i time ujedno imamo i e, a, tome s kojim se izazovima u budućnosti možemo susresti u okviru našeg koridora. Hvala vam lijepo, hvala vama i za budući rad želim vam sve najbolje, puno uspjeha i vjerujem da se vidimo najkasnije za godinu dana, radujemo se ponovnom susretu, želim vam sve najbolje i drago mi je da ste danas bili ovdje s nama. Hvala. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt Visapaket. Time dolazimo do sljedećeg točke reda, dakle pakete mišljenja o e, vizama. Gospodin Uhej, izvolite imate riječ. Köszönöm szépen, Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Pričekat ću nekoliko trenutaka kako bi svi mogli staviti slušalice za prijevod. Imamo dvije točke dnevnog reda. Ja predlažem da obradimo ove dvije teme zajedno. Ako mi dopustite, ja ću iznijeti svoje stajalište vezano za ove točke dnevnog reda, onda vi odlučite hoćete li imati zajedničku raspravu ili ne. Osobno mislim da bi bilo jednostavnije kada bismo to obradili zajedno. Mislim da bi stručnjaci vjerojatno bili mišljenja da je isto tako bolje da ih zajedno obradimo. U redu. Uvaženi kolege, što biste rekli kada biste se mogli vratiti u svoju izbornoj jedinici i najaviti svojim biračima sljedeće. Da im kažete, imamo jedan novi paket mjera, izmjene postojećeg zakonodavnog paketa koji će biti u primjeni sljedećih pet godina. Dakle, u sljedećih pet godina moći ćemo otvoriti 1,3 milijuna novih radnih mjesta. Novih radnih mjesta u EU. Kako biste reagirali na to? Europska komisija je izračunala da bi se moglo ostvariti 130 milijardi eura u sljedećih pet godina. Dakle, nisu potrebna nikakva posebna ulaganja, nije potrebno izdvojiti financijska sredstva. Jedino što je bitno jest analizirati jedan kompleksni zakonodavni akt koji je već zastario i reformirati ga. To je sve što je potrebno. Vjerujem da bi bilo koji vaš birač uistinu pozdravio vas, vaše napore kao zastupnika Europskom parlamentu kao i europske institucije nakon što biste im najavili tu vijest. Ove dvije točke dnevnog reda se tiču samo šengenskog prostora, toga sam svjestan, međutim mislim da to može imati pozitivan utjecaj na čitav prostor Europske unije. Što se tiče šengenskog prostora, ovdje govorimo o novim prihodima i o generiranju novih radnih mjesta. Dakle, to je jedan novi vizni paket i e, to je glavna tema ovih dviju točaka dnevnog reda. Od svibnja, dakle unazad dva mjeseca, mi se na odboru bavimo ovom temom. E, ja sam detaljno razgovarao s kolegama. Neki od nas su otputovali čak i do Kine kako bi dobili mišljenje on, on e, stručnjaka iz Kine. I ono što vam mogu reći jest e, što se tiče prometa i turizma, a naš odbor je nadležan za oboje, mislim da je od iznimne važnosti da pokušamo postići da ovaj paket prođe kroz parlament. Sada ću nešto detaljnije reći o samom paketu mjera. Spomenuo sam prijedlog komisije, e, najesan ću predstaviti e, mišljenje našeg odbora kao odgovor na prijedlog komisije, ali dopustite mi da spomenem jednu studiju iz 2013. godine koju je naručila Europska komisija, tiče se izdavanja viza, postupka izdavanja viza, ekonomskih prednosti takvog sustava i tako to je ono što sam spomenula na samom početku. Što stoji u toj studiji koju je naručila komisija? Tu stoji da se u posljednje vrijeme kod primjene šengenskih pravila koje se vrlo strogo primjenjuju i situacije vezano u konkurentnost, trenutno može vidjeti da je situacija vrlo loša u smislu konkurentnosti. Izgubili smo 6,6 milijardi e, turista ovdje u Europi. Riječ je o posjetiteljima iz Brazila, Indije, Kine, Rusije, dakle trećih zemalja koji su mogli doći ovamo, koji su koji imaju koji su imućni i mi smo izgubili te turiste zbog našeg viznog sustava. Naš vizni sustav je takav da ih e, zapravo im, ih obeshrabruje od dolaska u Europu. Jutro sam se susreo sa jednim od predstavnika najvećeg e, američkog hotelskog lanca, zapravo on je glavni ravnatelj tog hotelskog lanca i mi smo razgovarali i on je rekao da je to dobro iz perspektive SAD-a. E, Mislim, za njih je to dobro ako mi ne shvatimo da bi bilo potrebno da naš vizni sustav bude fleksibilni. Njima to u potpunosti odgovara. Međutim, e, i oni imaju tvrtke u Europi, imaju evropske tvrtke i Europa je nekada bila ponosna na to da je bila prvo turističko odredište u svijetu. Međutim, sada kasnimo za Australijom, Južnom Amerikom, SAD-om i nekim drugim eh, dijelovima svijeta. Ako želimo, kada bi naš vizni sustav bio eh, fleksibilniji, mogli bismo privući više turista iz trećih zemalja. Ovdje imamo dva različita paketa dva vizna paketa. S jedne strane riječ o reviziji viznog kodeksa koji trenutno važi i govorimo o novoj vrsti vize, takozvane vize za privremeni boravak, touring viza. Prijedlog, e, naime, glavna ideja komisije jest e, Izdavanje viza za kratki boravak, dakle pojednostavljivanje postupka, postupak bi isto tako bio kraći za dobivanje vize, to bi značilo manje birokracije, manje troškova. I još nešto što je vrlo bitno i uistinu to moramo istaknuti i drugim odborima, mislim da moramo riješiti to pitanje jer će to pitanje biti važno i na drugim odborima. Dakle, nije tu pitanje samo ekonomske naravi nego i sigurnosti. Naravno da ovaj novi vizni paket mora uzeti u obzir sigurnosne mjere. Međutim, kolege, još jedan pot spominjem, 6,6 milijuna turista koje smo izgubili. To su imućni turisti koji mnogo troše, koji su mogli doći u Europu, a nisu. 6,6 milijuna. Koliko mislite da bi njih potencijalno moglo biti uključeno u nekakve terorističke aktivnosti. Ja znam da će neki iznijeti te argumente u parlamentu i znam da zbog trenutne situacije u Europi da će neki iskoristiti taj mamac i da će reći ne, mi bismo trebali graditi ograde i zidove i moramo spriječiti ljude da uđu. Ne treba im olakšavati ulazak na naš teritorij. Međutim, moramo uistinu analizirati opasnost. Vrlo često govorimo o migracijskoj politici. Međutim, mislim da su to dvije vrlo različite stvari. Pitanje migracija je jedno područje, a vizni režim je nešto sasvim drugo. Terorist vam neće podnijeti zahtjev za vizu kako bi došao u Europi. Možete, možete mi vjerovati. Međutim, kao što sam rekao, zbog ovog sustava koji imamo, e, indici, kinezi, čak i ulagači, nemaju interes da dođu u Europu. E, oni bi možda došli ovdje da provuče neke poslovne prilike, međutim nisu to u mogućnosti učiniti. Dakle, što se tiče ovog prijedloga komisije, ja sam razgovarala s, s nekim kolegama u posljednjih nekoliko tjedana, mi smo postigli dogovor i podržavamo prijedlog komisije. Naša sugestija je sljedeća, da odbor, naš odbor, ode korak dalje i da dodamo još e, neke elemente prijedlogu komisije. Postoji međuskupina koja se također sastala, Klaudija je organizirala javnu raspravu koja je bila izvrsna i tamo se na međuskupini pojavilo isto pitanje, odnosno ista ideja. U posljednjih nekoliko tjedana razgovarao sam sa stručnjacima, sa krovnim organizacijama u Europi i e, svim glavnim akterima. Razgovarali smo o tim vizama za privremeni boravak. Razgovarali smo sa kulturnim udruženjima, svjetskom turističkom organizacijom i njihovim predstavnicima, hotelskim lancima i tako dalje i vjerujem da ima i drugih koji su uključeni u raspravu i prate svi e, koji dolaze iz privatnog sektora su e, iskazali svoju podršku ovoj ideji. Dakle, sad ću vam e, reći nekoliko osnovnih ideja iz komisijnog prijedloga. Kao prvo, što se tiče obrade zahtjeva za vize i rokova za izdavanje vize, mi želimo da se ti rokovi skrate. Što se tiče predaje zahtjeva, trebalo bi biti moguće podnijeti zahtjev u različitim državama članicama, ako je riječ o novoj zemlji i koja nema konzularno predstavništvo. ja vam mogu iz vlastitog iskustva reći da sam se susrao s nekim e, predstavnicima velikih tvrtki, a, e, koji imaju uistinu veliki promet kineskih tvrtki, koji nemaju nužno sjedišta u Pekingu ili Šangaju. Dakle, oni su riješili situaciju na način da imaju sjedište negdje tisuću kilometara izvan tih gradova i oni primjerice žele podnijeti zahtjev za dobivanje šengenske vize. Dakle, ti ljudi su možda mogli doći u Europu, možda su mogli doći na neki poslovni dogovor. Međutim, u ovom postojećem sustavu to znači da moraju otići do Pekinga ili Šangaja, moraju putovati čitav dan i prenoćiti u tom gradu kako bi u konzulatu mogli ishoditi šengensku vizu. Dakle, riječ je o vrlo dugačkom e, postupku, a iskreno rečeno za njih, njima je to i prilično komplicirano. Kada bismo mi imali takve zahtjeve za izdavanje vize, mislim da bismo naprosto odustali i to je ono što primjećujemo i kod njih. Postupak je toliko složen da su ti poslovni ljudi naprosto odustali, nisu niti podnijeli zahtjev za vizu, odustali su od dolaska u Europu i potražili su poslovne prilike drugdje. Isto vrijedi i za kulturna zbivanja, turizam, umjetnike i tako dalje. Komisija bi sa svoje strane htjela da se situacija olakša redovnim putnicima, dakle to je pitanje viza za višekratni ulazak e, koje je također obuhvaćeno ovim prijedlogom komisije i isto tako bi obrazci za izdavanje viza trebali biti jednostavniji, trebali bi se moći također e, predati preko interneta i to u roku od najmanje 15 dana, dakle treba postati pojednostavljeni postupak za e, ove vize, za ovaj tip vize za privremeni boravak. Dakle, to su to je u kratkim crtama prijedlog komisije. Ja sam sa nekim, e, sa ostalim e, dionicima, predstavnicima poslovnog sektora razgovarao i Ovdje sam uvrstio nekoliko amandmana koje možete razmotriti, nekoliko pojednostavljenja primjerice za pomorce, za ljude iz prometnog sektora i za turističke djelatnike, dakle za operatere primjerice, e, dakle za te kategorije sam predložio neka pojednostavljenja, da ću vam konkretan primjer, evo recimo Sjedinjene američke države. Kao što znate koje su izložene terorizmu mnogo više od Europe. Međutim, oni su uveli jedan novi sustav, e, a to je viza za višekratne ulaske u trajanju deset godina. Mi u Europi nismo niti razmotrili tu mogućnost. Zašto ne? Ako netko kaže da je razlog prijetnja terorizma, mogu vas e, isto tako mogu dati primjer SAD ili Kanade. Mislim da su to, da su to sasvim dobri primjeri. Mi smo odbor za koji je nadležan za turizam, prema tome mislim da bismo mi i trebali iznijeti prijedlog u tom smislu. Što se tiče sustava, informacijskog viznog sustava, oni koji su registrirani trebali bi moći predati zahtjev za vizu za višekratni ulazak u trajanju od 5 ili 10 godina. To bi trebalo biti još jednostavnije u sustavu ako, su, ako redovno putuju. Mislim da bi isto tako bilo dobro da riješimo pitanje pomoraca, dakle njihovih zahtjeva za vizu. Dakle, bilo bi dobro da mogu podnijeti zahtjev izvan šengenskog prostora, to bi im bilo mnogo lakše. Dakle, vidjet ćete sve ove prijedloge u pisanom obliku, to je ishod pregovora u posljednjih nekoliko tjedana. Tu je i pitanje zračnih luka, kako postupiti prema zračnim lukama, da imamo više izravnih letova u zračne luke i isto tako pitanje graničnih prijelaza gdje bi se također mogle uvesti neke mogućnosti za vize. Kao što znate, Kina je što se tiče turizma uvela mogućnost izdavanja viza i na graničnim prijelazima. I to je postupak vrlo jednostavan. Ako je to moguće u Kini, zašto ne bi bilo moguće u Europi? Dakle, ukratko, ovaj novi zakonik e, o vizama, odnosno revizija zakonika o vizama, što možete vidjeti iz teksta koji sam vam dostavio. E, dakle, sadrži neke nove prijedloge. Ti prijedlozi se temelje na konzultacijama sa zainteresiranim stranama. E, znam da su tu izvjestitelji u sjeni koji se također slažu s time. I samo još nekoliko riječi o tom novom tipu vize za privremeni boravak eh, na engleskom touring viza. To bi bila viza koja se primjenjuje za, na državljane trećih zemalja koje dolaze eh, duže, od, na, duže od 90 dana, ali u roku od godinu dana i žele putovati u različite države članice u tom vremenskom okviru. Dakle, oni neće biti duže od 90 dana na teritoriju jedne države članice, međutim žele ostati duže na teritoriju Europske unije, ne žele ostati samo tri dana, nego žele putovati od jedne zemlje do druge. To su umjetnici, izvođači, poslovni ljudi, zatim ljudi koji se bave e, organizacijom kulturnih zbivanja i tako dalje. Da vam objasnim kakva je trenutna situacija. Prema postojećim pravilima, o, ti ljudi moraju izići iz šengenskog prostora, mogu ostati 90 dana, ali posljednji dan moraju izići iz šengenskog prostora i onda ne mogu ući u tu istu državu članicu još 90 dana, nakon čega mogu predati novi zahtjev. Mislim da taj sustav nije dobar i da ga treba izmijeniti. Ja bih rado da ga izmijenimo i zato vas lijepo molim da mi pružite podršku tome. Do 8.9. možete predlagati amandmane koje ćemo naknadno raspraviti. Kolegica Klaudija Monteiro, hvala lijepa. Ja želim odati priznanje kolegi na izlaganju i zahvalna sam Ištvanu na izlaganju ovoga kvalitetnog dokumenta mislim da se tu u svakom slučaju e, pokušava izići susret e, turističkoj industriji. Želim naglasiti e, ono što je on istaknuo, to je mogućnost gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta, što jesu prioriteti Europske unije. naravno imajući u vidu specifičnosti pojedinih država članica. Kao što svi znamo, Europska unija je najrestriktivniji blok na svijetu. Kriteriji za izdavanje šengenske vize uključuju i određenu razinu prihoda. Trebaju nam jednostavnija pravila koja su ažurirana i koje treba uskladiti na šengenskom prostoru. Moramo imati više solidarnosti i manje kompleksnosti ako želimo privući veći broj turista. Isto tako e, želimo privući nova tržišta kao što su Rusija i Kina. To smo već čuli. Ja sam bila u kontaktu s umjetnicima iz tih zemalja. Indija je također još jedan, jedno, jedna jedno mjesto, dakle jedno emitivno tržište za turiste u Europi. Dakle, to nam isto tako može pomoći u razvoju pojedinih europskih regija. S obzirom na utjecaj koji to može imati na čitav teritorij Evropske unije, mi moramo raspravljati o ovom viznom paketu na odboru za turizam, budući da mi jesmo odbor koji je nadležan za pitanja koja su izravno ili neizravno povezana sa tim gospodarskim sektorom. Dakle, mi, mi smo, dakle, mi definitivno imamo nadležnost za to. Žao mi je što još uvijek ne razgovaramo o pitanju web sajta za šengenski prostor. Mislim da bi nam to omogućilo da ubrzamo postupak izdavanja viza i mislim da bismo na taj način uklonili još jednu prepreku razvoju turizma. Postoji Schengen Info, dakle web stranica koja daje osnovne informacije u šengenskom prostoru, međutim ova inicijativa zahtjeva jedan pristup od ozgo prema dole, dakle moramo imati web stranicu i izbjeći preklapanja E, ne smije biti nikakvih razlika na internetu. E, dakle, ovisno o tome što se primjenjuje u pojedinim zemljama. Isto tako da bismo trebali kod e, obrade zahtjeva voditi računa o specifičnosti dakle kontinenta odakle dolaze posjetitelji i upravo zato bismo trebali imati takvu jednu web stranicu e, koja bi nam dala, e, koja bi nam omogućila da dođemo do takvih podataka. Što se tiče viza za višekratni ulazak, mislim da je svima jasno da države članice izbjegavaju izdavati takve vize i mislim da bi komisija to trebala uzeti u obzir u svom prijedlogu Slažem se sa Ištvarom novim prijedlogom kada je riječ o višekratnim vizama. Međutim, možda bi mm, to imalo neke praktične posljedice koje ne želimo postići. Zato bi Europska komisija države članice trebali iskazati svoje mišljenje i predložiti konkretne mjere kako bismo izbjegli negativne posljedice. Što se tiče novog tipa vize, vize za privremeni boravak, mislim da je ovo jedno novo rješenje. To bi nam omogućilo isto tako da popunimo neke pravne praznine u našem viznom režimu. No isto tako želim istaknuti da možemo e, na taj način potaknuti i gospodarske aktivnosti i otvoriti nova radna mjesta u turizmu. To bi isto tako moglo imati utjecaja na promet i na sektor e, restauracije hoteljerstva. Ne moramo se povoditi samo za SAD-om. Imamo i primjer Kanade, oni imaju takozvane start-up vize, a kojima je cilj bio privući poslovne ljude u Kanadu. U SAD-u postoji isto tako se provodi politika pojednostavljivanja postupka izdavanja viza. Mislim da ima, da bi bilo dobro to razmotriti i da bismo trebali poduzeti neke konkretne mjere. Mi nemamo vize za neke kategorije posjetitelja kao što su umjetnici ili znanstvenici koji žele boraviti duže od 90 dana ili 180 dana ako žele boraviti na teritoriju više država članica. Isto tako postoje još neka pitanja, ali vidim gospodine predsjedavajući da želite da zaključim. Pa mislim da bismo trebali e, vidjeti koji je potencijal e, ovog e, novog sustava, Dakle, prije nego što zaključim, htjela bih reći da ima e, američkih turista koji bi isto tako mogli e, povećati prihode u nekim turističkim granama. Sva ova pitanja ćemo ugraditi u amandmane, ja ću predati amandmane u zadanom roku i hvala vam na pozornosti. Hvala, no ne može svako sada govoriti 10 minuta, inače nećemo to će odraditi sve točke naše dnevnog reda, a sada Daniel Dalton. Hvala vam, ja ću nastaviti biti kratak. Zahvaljujem izvjestitelju na njegovom e, izvješću. Ovo je način da privučemo investicije. Mi smo najveća turistička destinacija, ali tu postoji čitav niz napomena vezan uz sigurnosna pitanje. Mi smo također i destinacija brojnih migranata. Kada pa govorimo o vizi za privremeni boravak, ona može pomoći turizmu. Studije pokazuju da je teško snaći se u našem viznom režimu, da je to komplicirano i to nekad odvraća goste od posjete našem kontinentu. Ovaj sustav treba pružati odgovarajuću koordinaciju među postojećim sigurnosnim mehanizmima i sustavima izmjene informacije kao što su SIS i VIS. Također mora biti jasno kada se moraju dati izuzeća za bilateralne vize, te sigurnosne primjene, provjere se mora primjenjivati svugdje na jednak način. Ne bih tu smanjivao sigurnosne e, provjere. To bi unijelo rupu u sustav. Također Važno je e, privesti kraju sustav pametnih e, granica, čitav niz praktičnih inicijativa koje mogu pomoći boljem tehničkom funkcioniranju sustava, naročito ideja sa web stranicom, potom informacije na jednom mjestu, dakle davanje zahtjeva elektronskim putem, razgovori sa onima koji upućuju zahtjev. Imamo pa komentara još o um, prijedlog odbora Libete no, prijedlogu. Dakle, htio bih da se dokine onaj dio o tome koliko treba imati novca onaj koji aplicira, je vezano za vis sustav, to bi moglo doduše naškoditi ekonomskim migrantima. Osim toga, zemlje bi trebale moći Mm, uspostaviti vanjske kontrole na granicama, to također trebamo s pažnjom razmotriti i uzeti u obzir e, sve mogućnosti. Imamo ljude koji možda tvrde da su turisti, a to možda nisu i nije to uvijek samo sigurnosno i terorističkim nekim razlozima, međutim moramo imati adekvatne provjere. Također, izvjestitelj govori o humanitarnim vizama, Mislim da tu moramo biti oprezni, to je zasebni instrument, a ne dugoročno rješenje. i dio, poseban dio. O ovome bi samo ohrabrio ljude da se upute na put e, sredozemlja, kao evo mi sad ovdje čekamo da dođu i trebamo biti oprezni, ali ukupno gledano pozdravljam ovu direktivu i podržavam prijedloga izvjestitelja dok možemo dakle to uravnotežiti sa sigurnosnim aspektima. Hvala, riječ ima i Bilbao. Hvala vam. Biću kratka. Nastoja ću vam reći nešto o zajedničkom stajalištu. Vremena su se promijenila U studiju utjeca imamo i ovu novu gospodarsku situaciju, odnose između Evropske unije, ostatka svijeta. Zbog svega ovoga moramo promijeniti svoje stajalište o vizama. Dakako da se slažem sa potrebom da sustav viza bude fleksibilan, da bude manje birokracije, da se olakša dostupnost viza putem interneta i tu treba razviti metodu, odnosno jednostavan sistem upotrebe sve to će omogućiti da nas posjete ljudi iz e, trećih e, zemalja. To donosi gospodarske učinke. Te je u svo ovo razmatranje ovih iznom sustav potrebno uključiti ove elemente. Podsjećam vas e, da na dogovore, već važeće dogovore koje postoje sa trećim zemljama, na ono kojima ćemo tek raz, razgovarati, i zato naša politika viza mora biti dosljedna. To valja povezati i sa sporazumima o kojima ćemo raspravljati u budućnosti. Govorimo o pojednostavljivanju, ali ne bih htjela da to poveća rizike, poveća sigurnosne rizike. Potrebno je ovdje koristiti možda drugačije procedure. Ne možemo nametati nove prepreke i učiniti ovim osobama situaciju težom, to može naškoditi gospodarskoj situaciji. A kada je riječ o turizmu, to će pripomoći dolazak turista, ali to mora uključiti e, još jednu stvar. Da govorimo o brojkama, ljudima koji bi mogli, o ljudima koji bi mogli doći kod nas, posjetiti nas, ali jesmo li spremni primiti sve te ljude ukoliko nismo u stanju aktivirati dakle sredstva za prometna sredstva, kao što je to govorio ministar iz Luksemburga, na odgovarajući način. Dakle, nismo u mogućnosti osigurati jedinstveno europsko nebo koje bismo mogli uključiti treće zemlje. Dakle, meni u ovom izvješću ali dimenzija koja od nas traži dosljednost vezano uz druge točke o kojima raspravljamo. Pa moramo uključiti jednu sveobuhvatnu perspektivu u pitanje viza, zato što mislim da ćemo se samo na taj način moći pozabaviti ovim temama, ne samo u ovom odboru, već i u drugim. Dakle, tu ću podnijeti neke amandmane s tim u vezi koje će dati ovu jednu globalnu viziju u pitanju viza. Ne možemo davati vize za 90 ili 120 dana, ljudi ostaje duže i što onda? Dakle, to je perspektiva na koju sam vam htjela ukazati. Hvala vam. Hvala. Tu je Klaudija još, Dubravka Šujica, Izabela de Monte na listi. Dakle, svako ima dvije minute. Klaudija, izvoli. Hvala. Hvala lijepa, dragi Mislim da je ovo izvješće vrlo zanimljivo u kontekstu turističkog sektora koji je treći najveći e, ekonomski sektor u Europskoj uniji kada je riječ o udjelu BDP-u. Ja sam pažljivo slušala ono što je rečeno tijekom rasprave i mi imamo postupak kojim bi se mogao olakšati izdavanje vize i Evropska komisija smatra da bi e, se isto tako mogla ostvariti značajna dobit za evropsko gospodarstvo. Što se tiče izmjene evropskog zakonika o vizama, mislim da treba istaknuti da će to imati značajan utjecaj na čitavo evropsko gospodarstvo. Podržavam opći pristup izvjestitelja i postupak za izdavanje viza koji trebalo biti pristupačni, fleksibilni i transparentni. To bi moglo privući i ostale turiste izvan Evropske unije, kao što su Kina, Indija, Saudijska Arabija, Ukrajina i tako dalje. Dakle, riječ je o ljudima koji imaju veliki financijski potencijal i koji bi mogli doći ovdje potrošiti novac, što je bitno. Isto tako podržavam pojednostavljivanje postupka izdavanja viza, posebno za one podnositelje zahtjeva koji su već registrirani u sustavu VIS. Mislim da bi to moglo generirati rast, isto tako podnositelji zahtjeva trebali bi lakše eh, moći doći do vize. S druge strane moramo se koncentrirati na neke dobro definirane koncepte, a kod predaje dokumenata potrebno je zadovoljiti jasne kriterije, kako bi se moglo definirati da je neko trgovačko društvo dostojno povjerenja. Dakle, ne mogu postojati neka subjektivna tumačenja ili tumačenja koja nisu usklađena u konzularnim uredima država članica. Trebaju nam jedna evropska definicija koja bi bila korektna i omogućila državama članicama da postupe na pravi način. Zatim tu je pitanje troškova za izdavanje vize. Dakle, ne treba na temelju toga obeshrabriti neke podnositelje zahtjeva, troškovi bi trebali biti što niži. Postoji još jedna posljednja ideja koju želim spomenuti, a to je da treba uzeti u obzir analizu utjecaja sustave i sustava i reforme viznog sustava. Mislim da bi ova studija utjecaja mogla zapravo odgoditi čitav proces, pa bi trebalo razmisliti o, o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 Zajedno bismo u Ruskoj uniji trebali odlučiti želimo li viznu politiku koja će nam omogućiti da imamo koristi od e, turizma. Ili će polazeća točka biti da oni građani koji žele doći u Europu se neće polaziti s njima u vezi ideje da su oni kriminalci, kako bismo umjesto politike kojom želimo zatvoriti svoje granice i stvaranja uvjeta kojima se želi spriječiti da gosti dođu u Europu, trebamo se ponašati na sasvim drugačiji način. Posebno sam zabrinuta zato što se vidimo da Australija i Kanada ulažu puno napora da privuku goste iz Azije, oni su u tome uspjeli, u tome uspio i SAD. I SAD je razvio vize za višekratni ulazak, a svi jako dobro znamo kako su stroge njihove vizne politike. Dakle, ni oni ovdje ne donose odluke naprečac. Da su naše politike jednako stroge, recimo sa onima koji izbjegavaju plaćati porez, oni koji kradu, da su naše politike tako stroge kao on slučaju, bi uzeli tako puno novca da ne bismo znali što s njime. Danke sehr. Hvala, Dubravka Šujica. Hvala, hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se želim zahvaliti kolegi Ištvanu na jako dobro obavljenom poslu. Kad se radi o ovoj temi, govorim sa mm, sentimentom, budući da, kao što znate, dolazim iz Hrvatske koja još nije ni u Schengenu. Mi smo nakon dvije godine članstva 1. E, e, srpnja predali aplikaciju za članstvo u Schengenu, ali još uvijek također moramo imati vizu za Sjedinje američke države. Dakle, nismo čak ni u Europskoj uniji svi jednaki. Dakle, ima pet zemalja, uključujući Hrvatsku, koja da bi išla, da bi e, naši građani posjetili Sjedinje američke države, također moraju imati vizu. No, na stranu ti sentimenti, ovdje se radi o jednoj ozbiljnoj temi i slažem se s time da treba dobro definirati i jasno izraziti viznu politiku kad je Unija u pitanju i više aspekata, jedan je ekonomski, drugi je sigurnosni. Ja bi se prije svega koncentrirala na ovaj ekonomski aspekt jer smatram da je turizam vrlo važna grana gospodarstva obzirom da znamo da je treći sektor gospodarski u Europskoj uniji po bruto proizvodu i stoga je vrlo važno olakšati način e, prihvata turista iz takozvanih trećih zemalja, posebno s rastućih tržišta Kine, Indije, Dalekog istoka. Stoga naravno zalažem se da pojednostavimo, ali s jasnim kriterijima kao što je ovdje se predlaže. Isto tako se zalažem da se pojedinim kategorijama stanovništva kao što su pomorci, kao što su neke humanitarne situacije da se olakša dobivanje vize jer brojka od 6,6 milijuna, ako je točna, vjerujem da je, mogućih ulazaka u Europsku uniju bi zaista bitno utjecala na gospodarski rast, na radna mjesta i stoga stvarno ne treba ostati slijep niti gluh na ove podatke. Istovremeno naravno da su migracije tu i to migranti koji nam sa svih strana uvjetno rečeno prijete, naravno da treba dobro voditi računa što napraviti, Smart Borders treba sigurno unaprijediti i zalažem se za to da amandmanima možda još malo vam pomognemo da ovo izvješće bude još bolje i da usvojimo ovakvo izvješće. Hvala vam lijepo. Danke Hvala. Izabela, izvoli. Hvala vam prije svega hvala kolegi Ištvanu na ovom nacrtu mišljenja po meni je ono kompletno i ide u dobrom pravcu. Ovaj put kojim smo krenuli ne samo da je moguć, već nam je i obavezan. Danas u Europi imamo e, dakle velike, velike brojke koje govore o dolasku gostiju iz trećih zemalja i taj broj moramo još više povećati. Moramo ostati prva svjetska destinacija i to ne možemo uzeti zdravo za gotovo. Ukoliko je istina da će tijekom godina turizam e, nastaviti rasti, Istina je da u njemu postoji određena tržišna utakmica, imamo svjetske destinacije koje također rastu. Zato moramo pod navodnicima igrati, dakle zaigrati na kartu naše konkurentnosti i što se tiče administracije, dakle vizne politike. Naša zakonodavna aktivnost treba ići u pravcu pojednostavljivanja i smanjivanja troškova. Što se tiče smanjenja e, rokova, to također mora biti važno, moramo biti fleksibilni i od, od strane svih država članica ukupno, naročito zato što kad imamo situacije da su konzulati daleki jedni, udaljeni jedni od drugih. Vidjeli smo što se događa na terenu, često e, su teroristi porijeklom iz naših zemalja, i zato je ovo odvojeno pitanje, budući da su kolege spomenule Kinu, da, mnogi su spominjali činjenicu da je ta zemlja udaljena, da su potrebne izravni letovi, ali tu se nameće pitanje viznog režima i ne potreba nešto aktivnijeg marketinga s naše strane. Kada je riječ o višestrukim e, ulazcima, to je pozitivan element, drugi su to napravili i mislim da i možemo ići u istom pravcu. Hvala. Danke sehr. Wir sind Hvala. Evo, ponese nam malo vremena, stoga riječ dajem komisiji, molim vas budite kratki, a nakon toga riječ dajem e, izvjestitelju još jednom. Ja na slad. Um, thank Hvala vam. Hvala izvjestitelju i drugim e, zastupnicima na podršci komisijnom prijedlogu vezanom u ovaj vizni paket. Cilj ove izmjene je da se modernizira naša vizna politika, da se pojednostavi izdavanje viza, da on bude, da sustav bude brži, da se uskladi, da privučemo veći broj putnika i da se smanji pritisak, administrativni pritisak na konzulate. Vodimo računa i o gospodarskoj dimenziji, dakle stvara se gospodarski rast i u odnosu na turizam te povezane sektore, a isto vremeno uzimamo u obzir jedan od prvih ciljeva zajedničkog viznog režima, a to je da se spriječi nezakonita migracija i da se zaštiti sigurnost, e, sigurnost šengenskog područja. Dakle, moramo pronaći ravnotežu između ova dva pitanja, dakle sigurnosna pitanja te potreba pojednostavljivanja putovanja, dakle zakonitih putnika, što će pomoći gospodarskom rastu. Što se tiče Turing vize, dakle vize za privremeni boravak, on njom se želi popuniti ovaj zakonodavni jaz, zato što je postojala obaveza da ovi turisti ostanu najviše 90 dana na području Schengena i to u jednoj zemlji članici. I to treba zamijeniti harmoniziranim pristupom obzirom na trenutne bilateralne odnose između nekih e, zemalja članica i trećih zemalja. Dakle, imamo njihove građane koji nisu podložni s ovom sustavu viza i imamo propise koji se različito primjenjuju na različite građane s obzirom na situaciju koju njihova država ima sa trećim zemljama. Dakle, imamo uravnotežen e, pristup i pozdravljam ove komentare koje su iznijeli zastupnici. i prije svega izvjestitelj e, za ovo pitanje, tu se predlažu amandmani vezani uz pojašnjavanje, dakle, definicija uloge konzulata. Rado ćemo ovdje to preciznije izraziti, izraziti tijekom naših pregovora kada je riječ o sigurnosnim e, pitanjima vezano uz vizu za privremeni boravak. Neki članovi komisije vjeruju da ovo tekst sve sadrži sve elemente kojima se jamči sigurnost šengenskog područja. Uvjeti za dobivanje ovog, ove nove vrste viza su jako strogi, stroži nego za dobivanje neke drugih vrsta viza Dakle, um, ne može se zlopotrijebiti sustav, bit će, odnosno bit će jako teško onima koji to budu pokušali jer su uvjeti puno stroži. Što se tiče pristupa, pojednostavljivanja, dakle, ovim registriranim putnicima, mislimo da je to dobar pristup, uravnotežen pristup, Slažemo se sa pojednostavljivanjem, dakle, sustava za izdavanje viza za, više, za višekratni ulazak. Dakle, govorimo o osobama koje su već registrirane u sustavu. To ne dovodi u pitanje sigurnost. Potom pitanje humanitarnih viza i toga smo se dotaknuli stajalište komisije već izraženo, kako ovdje, tako u odboru Libe. Mi smo stajališta da njima nije mjesto u a, zakoniku o vizama, ako ljudi koji žele duže, odnosno ljudi koji žele duže ostati, a ne u kratkim razdobljima. vjerojatno treba neka vrsta međunarodne zaštite i tu trebamo koristiti neke druge pravne instrumente za ove slučajeve. Potrebno pitanje predstavljanja. Imamo prijedloge izvjestitelja na tu temu, dakle obavezno predstavljanje. Dakle, Dakle, mogu se dakle postaviti zahtjevi u zemlji boravka, ne mora putovati u druge zemlje, zemlje kao što je sada slučaj, imamo zemlje. Takve slučajeve, kada je riječ o zahtjevima, imamo vanjske pružatelje e, usluga, to također se na taj način približavamo onima koji upućuju zahtjeve. Komisija predlaže da to bude jedan od raspoloživih instrumenata i također je dobro nadzirati na koji način vanjski pružatelji usluga djeluju. Potom, dakle, vremenski rokovi za obradu zahtjeva. Govori se o 3 do 6 mjeseci, izvjestitelj predlaže neke druge rokove. To je možda pretjerano zato što je to jako dug period za razmatranje situacije aplikanta, možda se njegova situacija promijenila tijekom tako dugog razdoblja. Ovo su samo preliminarni komentari. U svakom slučaju hvala vam i evo, želimo vam zahvaliti na ovoj potpori koji ste dali našem prijedlogu. Hvala. A sada riječ ima gospodin izvjestitelj. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala na svim ovim prijedlozima, hvala na iskazanoj podršci. Portugal, Španjolska, Finska i Italija, dakle iz šengenskog područja zapravo to smo čuli član iz različitih e, klubova, iz različitih područja Europe. No, zahvaljujem i Klaudije, zahvaljujem i Dubravke. E, dakle, kolegicama iz Rumunjske i Hrvatske zahvaljujem i podršci koju sam e, čuo iz zemalja koje su izvan Schengena. Lijepo je čuti takvu podršku. E, to nas e, samo hrabruje. Potom, drago mi je da je, da naglašeno i pitanje internetske stranice, pitanje kako se zahtjev za izdavanje vize može podnijeti i putem interneta, za to ću se zalagati narednih tjedana. O tome nisam puno govoreno, jasno je da su nam potrebni jasni sustavi, jasni, sigurni sustavi. jasno je da sustav mora biti siguran, to je nešto temeljne znači, važnosti za mene. I no, želim istići da se e, sami sebi izoliramo pozivajući se na sigurnost i na pitanja. To bi bio velik problem. Stoga uistinu hvala svima na iznesenim prijedlozima. Ono što sam ovdje zabilježio kao izmjenu kao naravno na tome se može još raditi, na tome se može zapravo još doraditi. Čekam do 8. rujna na vaše komentare, dopise. Ne, neću ići na odmor, ostaću u Mađarskoj, toga slobodno pošaljite sve komentare i prijedloge, a u rujnu i listopadu odećemo e, ići u bitku u zaštitu interesa Europske Europske unije, a svi predstavnici europskih udruga se da mogu mirno na odmor. Hvala. Dakle, rok za podnošenje prijedloga za izmjene je 8. rujna. U e, se tome je glasva 13. oktobra, a nakon toga i glasovanje u Od Time prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, a to je prezentacija Europskog revizorskog suda posebno izvješće o e, unutarnjim plovnim putovima. Gospođa Ilijana Ivanova je danas ovdje s nama. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Cijenjeni, evo sada moram ponovno još jednom reći hvala Poštovani članovi odbora, hvala na tome što ste me pozvali da dođem u ovaj odbor. Uvijek mi je drago doći ovdje. Pre nekoliko tjedana sam ovdje predstavila posebno izvješće, a danas imam priliku raspravljati s vama o ovom drugom važnom posebnom izvješću kada je riječ o modalnom udjelu i uvjetima plovnosti koji se nisu promijenili nažalost od 2001. godine. Kao što znate, prijevoz unutarnje plovne ima vrlo jedan od tri važna kopnene vrste prijevoza u Europu sa gotovo 30 tisuća kilometara vodnih puteva. Samo jedno, jedan brod na Baljeci može zamijeniti stotine kamiona na cestama i pridoniti smanjenju zagušenja emisije i tako dalje. Mi stoga je Europska komisija promicala o uvjete plovnosti, identificirala uska grla i tako dalje. U razdoblju od 2007. do 2013. godine imali smo financiranje od 747 milijuna eura iz TNT programa te 531 milijun iz strukturnih e, fondova. Cilj je bio poboljšati uvjete, uvjete plovnosti, e, povećanje kapaciteta, povećanje visine mostova i tako dalje. Cilj ovog e, audita bio je ocijeniti jesu li strategije bilo učinkovito e, primjenjene u Europskoj uniji. zapravili smo 12 projekata za verifikaciju na licu mjesta u četiri zemlje članice, Belgiji, Češkoj, Njemačkoj i Mađarskoj. 88% rashoda za e, projekt te na unutarnjim plovnim putevima se razdoblje 2007. do 2013. godine u ove četiri godine. To je također uključena i revizija politika i strateških e, dokumenata e, za razdoblje nakon 2001. godine, intervju s relevantnim strankama, evaluacije ocjene projektnih e, podataka, revizija glavnih indikatora za modalne udio i uvjete plovnosti. Cilj premještanja prometa za ceste za unutarnje plovne puteve i poboljšanja uvjeta plovnosti nisu zaista postignute. 2001. godine modalni udio unutarnjih plovnih puteva se blago poboljšao sa 6,4 na 6,7%, međutim sud tome ne vidi dokakav dokaz da je to povezano za nekakve posebne intervencije od strane Europske unije. 2006. godine samo mali broj uskih grla je uklonjen, a prateći tu stopu trebalo bi nam 60 70 godina da uklonimo sve uska grla koja je navela komisija na svom popisu. Projekte koje smo mi analizirali imali su blag učenak učinak e, na e, dakle, sve same promete. Samo jedan od e, deset projekata ima potencijal da doprinese dakle, povećanje modernog uvjeta i uvjeta plovnosti drugim plovnim putevima a ono što je jasno da uskakila neće biti eliminirane tri preostala projekta nisu imali nikakvu, nisu bile relevantne za poboljšanje uvjeta plovnosti. Jedan je primjerice bio um, fokusiran na turizam, a u drugome, dakle uskakila uopće nisu bila navedena. Kada govorimo o strategiju na razine Europske unije, mi smo zaključili da kao prvo europske strategije se nisu te zasnivali na mm, analizama što je dovoljno do situacije da potencijalni benefiti po modernizaciji infrastrukture u smislu premještanja e, prijevoza na unutarnje plovne puteve bio su bili nepoznati. Što više potencijalni zahtjevi ili potražnja za ovakvim navračnom prijevoza e, u raznim koridorima nisu bili poznati i e, objekti, ciljevi nisu bili precizno definirani. Kao drugo, E, europske strategije nisu u potpunosti razmatraju uzme sljedeće e, prepreke, a to je ne dosljednost između strategijom zemalja članica, potom e, razlika između procjenjenih troškova uklanjanja identificiranja, odnosno utvrđenih uskih grla i raspoloživih sredstava, zaštita okoliša, nedovoljno fokusiranje fokusiranje na pristup na razine Europske unije i neadekvatno održavanje rijeka. Mi smo tu iznijeli cijeli niz e, preporuka, dvije glavne preporuka odnose se na dva različita aspekta koje su pokrivena našim izvješćima, to je performansa projekta i Europske strategije za prijevoz unutarnjim plovnim putevima. Kako bi se poboljšalo Dakle, učinkovitost financiranja ovakve vrste prijevoza mi e, preporučujemo da se projekti prioritiziraju prema najvećem mogućem učinku, odnosno koristi da se financiraju oni projekti koji imaju razvijene planove za uklanjanje uskih kraja, da se za u svrhu poboljšanja koordinacije među zemljama članicama predlažemo analizu e, E, zahtjev u odnosu na uvjete polovnosti. E, također preporučujemo da se komisija se loži oko e, ciljeva koje se mogu postići u svrhu uklanjanja uskih grla, također da se ojača i pravna osnova kako bi se dakle proširio dakle uvjeti koji smo za poboljšanje uvjeta plovnosti te e, da e, puno bolja koordinacija. Mi smatramo da ovakve akcije mogu doprinijeti bolje i učinkovitijem prijevozu e, unutarnjim plovnim putima. Prije nekoliko tjedana imali smo vrlo zanimljivu raspravu u odboru KON. Vidim da je gospodin Novakov ovdje. Želimo čestitati na njegovom uistinu izvrsnom radnom dokumentu. Nadam se da će ove dokumente biti biti koristan za vas, za vaše donošenje odluka i radujem se, um, radujem se raspravi. Hvala i ja zahvaljujem na vašem izlaganju i vrlo je dobro, mislim da je dobro da imamo ovakve analize i da se o tome danas e, ovdje raspravlja. Nažalost, nismo tako ovdje zastupljeni u velikom broju, no oni koji su ovdje su zainteresirani i sada riječ dajem gospodinu Vinu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Također bih se zahvalio i gospođi Ivanovi. Drago mi je što vas ponovno mogu vidjeti ovdje u ovoj dvorani. No, moram e, također reći svaki put e, kad vas vidim nisam baš najsretniji. Zapravo razlog se krije u našem radu, odnosno radu Europske unije. Zadnji put je kolegica ovdje također iznijela izvješće o urbanom prometu i to nikako nije bilo pozitivno izvješće. A sada nam je očitala pukvicu kada je riječ o troškovima i financiranju prijevoza unutarnjim plovnim putevima. E, dobro, to je zadatak Europskog predsjednog suda da nas kritički promatra, da nas podsjeti na određene elemente, no kao što je uvodno rečeno, ako želimo trošiti novac, onda e, je sve jasno. Uvijek nam treba novca, međutim, tu je pitanje odgovornosti. E sada, e, sad je 15 do 6, dosta je kasno, no E, zanimljivo je, ako imamo novi novac, novi novac znači više javnosti, ali i rasprava o odgovornosti, pa tu zapravo se nitko ne za, e, samim, nije zainteresiran za to. U nizozemskim novinama prije nekih e, koliko tjedana ne smo imali članak koji je podigao veliku prašinu. I u mnogim zemljama može se primijetiti da je postoji veliki broj malih projekata, previše e, regionalnih projekata, da zapravo nema pravih prekograničenih e, e, poveznica niti onoga što smo ovdje danas čuli. Ne znam li dobro razumio, ali zapanjalo me je to da prema riječima gospođe Ivanove je sve ovo zapravo e, vezano za ten te, mislim da u vašem istraživanju da zapravo se vi ovdje ovo istraživanje odnosi na razdoblje nakon usvajanja uredbe o TNT, jer ako se uzdenu odnosi na projekt TNT, onda je očito da smo nešto pogrešno e, napravili. Mi u našem klubu polazimo od toga da se ovo odnosi na razdoblje prije prioriteta TMT, da se među vremenu puno toga poboljšalo, da imamo jasne koridore, jasno definirane prioritete. E, jutro smo govorili i o bijeloj e, knjizi, o zapravo o premještanju prijevoza Dakle, ako pogledamo ove brojke kažem izdeša 6,4 na 6,7, pa to, nije gotovo ništa. To vjerojatno nema nikakve veze ni e, sa razhodima sa prijevozom unutarnjim plovnim putem nego je vezano sa gospodarskom situacijom zapravo moje najvažnije pitanje. Dakle, na koje razdoblje se odnosi ovo izvješće? Nadam se na razdoblje prije te projekta TNT. E, sada pitanje, hoće li e, revizijski ovo i dalje pratiti? Mislim, lijepo je ako dobijemo ovako izvješće i toga iz njega možemo puno toga naučiti, ali hoćete li nam ponovno izvijestiti o ovoj temi sljedeće godine ili za dvije godine? Jer ovo izvješće ne bi trebalo ovako kao jedno izvješće. Zaključci su jasne, ja ih mogu prihvatiti. E, uistinu me zanima što će komisija reći o tome, ali nekako ja osobno sam odgovoran za to. Dakle, na koje razdoblje se odnosi ovo izvješće i drugo pitanje, hoćete li pratiti ovo E, što će biti s prioritetima, sa rashodima. Dakle, sa shift sada prelazimo na Commodernity. E sada pitanje je tu možemo nastaviti dalje sa unutarnjim plovnim putevima. Hvala. Sada gospođa Kilanen. Gospodine predsjedavatelju, eh, hm, kao prvo dopustite da zahvalim eh, izvjestiteljici na ovom izvješću. Ovo naravno e, zahtjeva od nas da kao članovi parlamenta to još jednom dobro razmotrimo važno je nama na koji, dakle, postoje pitanje, jesmo li trošili na pravi način i je li, e, jesmo li u istinu napravili s novcem ono što je, smo trebali napraviti, što je imalo smisla jesmo li Mm, jesmo li postigli zajednički cilj, želimo jedinstveni koordinirani sustav ili ćemo sve osmisliti u fragmentima? Ako zagledamo za ovo, onda je zaključak da nismo uspjeli obaviti ovaj zadatak na koordinirani način i kao ne znam koliko kolega Wim van de Kamp eh, se razumije ovu tematiku. Dakle, kako, na koji način smisleno uložiti eh, porez, eh, novace poreznih obveznika u mm, buduće projekte? Hvala, Andrej Novakov. Hvala, gospodin gospodine predsjedatelju. Kao prvo, dopustite da zahvalim gospođi Ivanu na ovom dokumentu. Mogao sam raditi na ovom dokumentu u kont. Moram reći da je da ono što nam ovo izvješće pokaze jeste situacija u prijevozu unutarnjim plovnim e, putevima. E, to je nešto što ukazuje na cijeli jedan sektor kohezijske politike u posljednjih deset godina e, utrošeno je više od milijardu eura za modernizaciju ovih, ovog mreže i na uklanjanje uzekih grla koja nastaju ponajprije zbog nedostatka koordinacije komunikacije među zemljama zemljama članicama. Ono što nam treba, treba nam bolja koordinacija, trebaju nam projekti e, koji su ponajprije usredotočene na koridore osnovne mreže koji su usredotočene ponajprije na one planove koji su odobreni u pojedinim zemljama članicama. Evo da ću vam na primjer. U odboru, dakle, da sam primjere. primjer, da bi se kada dakle, govorimo o dijelu e, riječi riječi korita, pa recimo Dunav, e, i ako uzmemo jedan dio, onda imamo dijelove gdje je, imamo dublje, gdje e, dublje riječno korito, široko riječno korito, što znači tu mogu ploviti puno veći brodovi e, sa većim kapacitetom, a u sljedećoj dionice ne može ništa od toga. Dakle, brod ne može dalje ploviti. Dakle, isto te situacije kao kada imate avion, imate samo jednu zračnu luku. Dakle, e, pa avion uzleti, a onda nema gdje sletjeti. Dakle, E, imate usko krlo. Dakle, ono što e, nam treba jeste bolja koordinacija i vjerojatno jačanje uloge Europske komisije kada je riječ o odobravanju projekata. Pone dakle, potrebno je ohrabiti zemlje da se bolje međusobno koordiniraju i tek nakon toga da se troši novac namijenjen za TNT i novac iz e, CF-a. Ja se nadam da će nam ovo izvješće pomoći ne samo da poboljšamo taj element kohezijske politike, nego cjelokupni sektor. Hvala vam lijepa. Hvala. Evo, ja sam se javio kao posljednje za riječ. Mene ovo izvješće zapravo nimalo ne iznenađuje. Ja mislim da je ovo izvješće je vrlo važno, no moje iskustvo je tako da u unutarnjim plovnim putevima u e, diljem Europe i na nacionalnoj razini svi žive u, e, iluzijama da to nema nikakve veze sa stvarnošću, da to nema nikakve veze sa onim što se dogodilo u posljednjih deset godina. 80% prijevoza unutarnjim plovnim putevima odvija se na Rajne. Rajna je duga, duboka, široka rijeka koja ima izlaz na ocean. Međutim, 80-90% odlaze, troši se na iluzije i snove o nekim drugim krajevima kojima se nešto može razviti, a to se ne može. Mi ja znam da brojke e, prijevoza unutarnje plovnim putevima u Njemačkoj su pale sa 20 na 8%. U Europi sada čujem 6,4%. E sada to je ono što moramo uzeti, e, e, imati na umu. Zašto je to tako? Ja sam uvjeren da mreža nije dovoljno gusta u usporedbi sa željezničkom ili cestovnom mrežom, te da uvjetovano prirodom a, i unutarnji plovni putevi nisu uvijek a, plovni, pa tamo gdje jesu ni, e, nisu. I onda se razmišljamo o tome da se Dunav izgradi ili druge rijeke tonel izgrade. Mogu vam reći iz iskustva, na 20-30 godina samo od plovio Dunavom pa do Crnog mora. E sada, kada, dođu veliki, najđu veliki brodovi i velike valovi, morate paziti kako ćete poloviti da se ne biste prevrnuli. E sada, ja sam pa, e, ste vjerovali koliko se često to događalo? 95% brodova, e, koji, e, riječnih brodova u Europi mogu ploviti Dunavom. A 95% brodova tamo mogu ploviti, ali ne plove. A opet sanjam o tome da Duno treba još dodatno izgradovati. I stoga mi je drago da je vlada u Njemačkoj rekla ne, nećemo na te projekte, ali ste su rekli da mi želimo. I svi ne znamo da će to trajati 30 i 40 godina, se ništa neće dogoditi, ali svi o tome sanjaju. Mogu vam reći svog iskustva zašto je to tako. A, Dakle, prema vlasniku, dakle, po brotu na unutrašnjim plovnim putevima imate tri osobe koje sjede negdje u nekakvoj upravi i oni uvijek dolaze sa novim projektima i jednostavno žele zaštititi sve mjese. Da se nitko iz vlade ne dođe i kaže napokon upravo treba da pristaviti da naprave ono što treba napraviti, da prestanu sanjati. Eto, to je problem. Mi imamo ovaj kodeks zapošljavanja i zaštite radnih mjesta. Na jedan brod tri e, zaposlenika. Nadalje, unutar, e, dakle sve one naknade koje moraju platiti cestovni, e, prijevoznici u cestovnom i željezničkom prometu ne moraju plaćati prijevoze na unutarnjim plovnim putevima i opet e, taj prijevoz, način prijevoza nije atraktivan. E sada kad je pao zid, naravno svi su opet imali sanjali o izgradnji ovih ili onih plovnih puteva tadašnji e, je ministar e, pomesa rekao da evo sada smo izgradili tu dionicu, ona je prenamijenjena za velike brodove, ali mi znamo da to uopće e, ne odgovara trenutačnim potrebama. To je zapravo onako ulaganje u budućnost. Onda je on došao predstavnik prijevoza unutarnje plovne putevima i rekao da, ali to je vrlo važno jer željeznička dionica između Berlina i Vanšave je predviđena za 160 km na sat i to je, to, stoga se e, ima ovaj e, e, prijevoz unutarnjim plovnim putevima ima perspektivu. A ja sam se nasmeo rekao, pa nisam znao da brodovi mogu voziti brže od 160 km na sat. E sada, zapravo ono što bi trebalo, mm, kanal između Rajne i Dunava, da bi se moglo ploviti sve do Crnog mora. E sada, brojke koje su prognosticirane e, nekoć, ako je samo deset toga se ostvarilo, onda je to nevjerojatno. To je bio projekt od nekoliko milijardi. E, ministar prometa rekao je da je to zapravo najveća glupost od gradnje Babilonskog e, tornja. Jedino pozitivno u cijeloj toj stvari jeste biciklistička staza, ali tu biciklističku stazu se mogla jeftinije izgraditi. Dakle, morate sve to uzeti u obzir. Oni koji i oni koji rade tim projektima i moraju to imati na umu. E sada ne želim ovdje e, reći e, da nema smisla ukloniti ovo ovaj ili ono uz, usko grlo, međutim e, moramo promijeniti naš način razmišljanja. Moramo e, se zaustaviti jer novac nam je potreban za puno važnije projekte. Projekte gdje s manje novca možemo polučiti puno više rezultata. Stoga zahvaljujem na ovom izvješću i riječ dajem komisiji. Izvolite. Thank you, Thank you for your introduction, of course. hvala lijepo i hvala na uvodnom izlaganju. Zahvaljujući ovom govoru mogu vam zajamčiti da ćete dobiti nastavno izvješće Revizorskog suda na sve ove teme, jer ste vi dobro ilustrirali e, čime se mi bavimo kada raspravljamo o unutarnjoj plovidbi, tako da ćemo sigurno i dalje imati interes za tu vrstu prometa. Dakle, ono što mislim da je ovo izvješće vrlo dobro ne dopada nam se naslov, ali nažalost u današnje vrijeme se mora birati naslov tako da bi bio zanimljiv medijima. Obično naslov nema nikakve veze sa samim sadržajem izvješća. Što se tiče rezultata ovoga izvješća, mislim da su oni pozitivni i to u tolikoj mjeri da smo ih zapravo u određenoj mjeri i očekivali. Istina je da projekti koji su obuhvaćeni u ono vrijeme nisu bili samo iz e, opsega TNT-a, premda ih je bilo dosta i revizorski sud je uglavnom pozitivno ocijenio te projekte. E, sada imamo drugačiju situaciju, imamo novi sustav TNT-a, isto tako imamo i regionalne fondove i postoji mogućnost za sve države članice da izrade glavni plan, takozvani master plan. Prema tome, osnovna kritika bila je da ne postoji strateško promišljanje iz aktivnosti koje se provode, međutim mislim da to sada spada u prošlost, zajedno sa kolegama iz glavne uprave Regio. Moramo biti ozbiljni, ozbiljno pokazati kako koristimo nove instrumente i moramo razumno koristiti ono što imamo na raspolaganju. Mislim da je to i jedan od zaključaka ovoga izvješća. Dakle, ne da bi se novac zlouporabio, nego da su sredstva toliko ograničena da, nažalost, moramo imati e, dodatne kriterije, dodatne obveze e, kako bi se vezano za unutarnju plovidbu. Hvala vam još jedan put na izvješću. Gospodinu van der Kampu mogu samo obećati da ćemo mi popratiti um, ovo što je sadržano u izvješću i nastavit ćemo raditi s kolegama kako unutar komisije, tako i sa zastupnicima u parlamentu, a i sa službenicima revizorskog suda kako bismo proveli sve preporuke. Hvala. Na zadnju riječ ima gospođa Ivanova. Hvala lijepa i zahvaljujem uvaženim zastupnicima na komentarima koji su nam vrlo korisni i oni nama pomažu da bolje odradimo svoj dio posla. Hvala gospodine Vadarkav na upućenoj kritici. Prošli put ste mi rekli da sam možda preljubazna prema komisiji, tako da eto, ali bez obzira na to, što se tiče naslova, da shvaćam ovu kritiku koja je upućena da je možda da zvuči prenegativno, ali mi uistinu pokušavamo pomoći. Ne želimo biti negativno nastrojeni, želimo biti konstruktivni, ukazati na slabosti i pomoći donositeljima odluka da ih prevladaju. I e, sada ću odgovoriti izravno na vaše pitanje. Ne radi se samo o projektima iz TNT-a. Bavili smo se i RDF-om, dakle projektima koji se financiraju iz RDF-a a razdoblje je bilo uglavnom 2000, od 2007. do 2013. Riječ je o projektima koji e, se provode kroz duže vrijeme, tako da još uvijek e, čekamo rezultate nekih od njih. Međutim, to je bilo e, dakle, razdoblje kojim smo se bavili. Nakon ove rasprave možda ćemo razmotriti i, o, i ideju nastavnog izvješća. Mi sada pratimo što se događa i svjesni smo e, da su smjernice TNTA iz 2010. godine donesene e, na način da nisu bile obvezujuće za države članice, a nove smjernice iz 2014. godine sada su donesene u obliku uredbe, što znači da postoje pravne obveze koje su nametnute državama članicama. Isto tako neće postati više 30 prioritetnih projekata, Umjesto toga postaće će osnovna mreža i sveobuhvatna mreža, koordinatori e, koji će biti zaduženi za pojedine koridore i tako dalje. Isto tako su predviđene i nove studije od sredine 2015. godine kako bi se detaljno razradila analiza tržišta i e, neke druge, e, neki drugi segmenti. Za nas kao revizore bitno je da vidimo kakvi su, kakvi će biti rezultati u konačnici, ali možda ćemo razmisliti o tome da dakle imamo i nekakve nastavne aktivnosti. E, gospođa Kilon je spomenula dakle zajedničke ciljeve i upravo u tome nam se čini da je najveća slabost da ne postoji nekakav integrirani pristup, da nema dovoljno rada na koordinaciji i na komunikaciji među državama članicama na način da bi se problem rješavao sustavno. Gospodine predsjedavajući, vi ste spomenuli činjenicu da mreža nije dovoljno gusta i da postoje neke poteškoće u razvoju mreže kao i u proširenju Slažem se u potpunosti s vama i upravo zato je e, jedna od naših, jedna od naših preporuka ide u smjeru da bi države članice trebale e, ovim projektima unutarnjoj plovidbi dati prednost onim projektima koji će e, odmah ostvariti nekakvu korist, isto tako da bi se trebala ukloniti uska grla to sa strane komisije. Dakle, to su oni projekti koji mogu uistinu dovesti do promjena u ovoj vrsti prometa i to na integriran način. Hvala vam još jedan put na interesu i e, radujem se daljem nastavku razgovora. Hvala, dopustite samo još jedan komentar. Komisija je kritizirala naslov, ali ne sadržaj. Dobro sam poslušao, dakle, komisija se slaže sa sadržajem i uistinu stoga e, vam hvala na tome, oko toga se slažete. A što se tiče e, naslova, dobro, kako je sadržaj dobar, naslov ne odgovara, nije to tome ništa loše, puno je gore, ako je suprotno. Ja sam i profesor po zanimanju, možda ste primijetili i mogu reći, iz grešaka se uči upravo upravo zbog toga izvješće dobro jer ukazuje na greške. A tko je dobar učenik, onda taj želi izbjeći ponavljanje istih grešaka i to je smjer kojim trebamo kretati. S obzirom da je posljednji sastanak prije e, ljetnih e, E, odmora. Želim vam ugodne ljetne odmore. Uživajte lijepo vrijeme u Europi ili gdje god se našli i vodimo se ponovno nakon ljetnih odmora 31. E, kolovoza u 15 sati. Mi smo prvi, jedini e, odbor koji ima prvi sastanak nakon ljetnih odmora. Hvala.